Dear colleagues, it is... Uh, Poštovani kolege, vrijeme je za započeti sa sastankom. I odmah prelazim na prvu točku dnevnog reda. Usvajanje dnevnog reda. Ukoliko nema prigovora, na dnevnog reda ćemo usvojiti bez promjena nakon čega možemo prijeći na drugu točku dnevnog reda, a to su obavijesti predsjednika. Prva se tiče dosija GMO. Imamo korigendum stališta vijeća usvojenog 13. siječnja o prijedlogu za direktive Europskog parlamenta vijeća koji izmjenjuje direktivu o GMO. To uključuje pravnu jezičnu verifikaciju u skladu sa poslovnikom člankom 231. Korgendom je prosljeđen svim zastupnicima i ukoliko nemamo nikakvih prigovora, e, smatrat ćemo ga usvojenim i u skladu sa time poslati parlamentu za objavu na sljedećem zasjedanju u Strasburu u veljači. Druga točka, radionica o sigurnoj zdravstvenoj skrbi u Europi. E, radionica o poboljšanju sigurnosti pacijenta i borbi protiv antimikrobne otpornosti održat će se 24. veljače od 13 do 15 u kontekstu izvješća odbora INI e, na istu temu izvjestitelj je gospodin Pedicini. Treća točka, međuparlamentarni sastanci odbora sa nacionalnim parlamentima. E, teme su iz e, COP21, Pariz do 2050. E, rad na inovativno niskougljičnoj Europi, što će se držati u ponedjeljak 30. ožujka popodne neformalna radna skupina Envija koja prati provedbu programa Live je odabrala gospođu Šujicu, gospodina Kaputa kao su supredsjedatelje. Radna skupina se sastoji po jednog člana po klubu zastupnika, ali otvorena je za sve zainteresirane članove odbora. Prijevod danas imamo na 22 jezika, i kao i obično, e, dosije su na raspolaganju kroz i meeting aplikaciju, a sastanak se prenosi web streamingom. Rezultati sastanka koordinatora od 21. siječnja, preporuke 22. i 27. siječnja elektronski su svima proslijeđene i ukoliko nema nikakvih prijegovora smatramo ih usvojenima. čime možemo prijeći na četvrtu točku dnevnog reda, glasanje. Prvo glasanje je izbor supercijatelja radne skupine o zdravlju. Na sastanku 24.6. koordinatori su odlučili ponovno uspostaviti e, radnu skupinu o zdravstvu. nakon odluke 4.12. na sastanku koordinatora su predsjedatelje će izabrati članovi odbora ENDI. Rok za prijedloge klubova zastupnika za supredsjedatelje radne skupine je bio dogovoren za ponedjeljak 26. siječnja u pet popodne i zaprimili smo pet kandidatura za GUE, zastupnica Kilonen, za EPP, zastupnik Peterle, za ECR, zastupnik Pijeka, za Zelene, zastupnica Rivazi i za SID, gospođa Vilmat. Moram pitati sve kandidate pristaju li na ovu kandidaturu i moram reći da smo gospodina Petrla koji nije ovdje, i od gospođe Rivazi da smo također dakle, dobili mail kojim prihvaćaju kandidaturu. Moram pitati druge kolege, gospođa Kilonen, prihvaćate li? Gospodin Pijeka, također, gospođa Vilmot, dobro. Također vas moramo obavijestiti da su već podijeljeni glasački papirići. Provjerite da li na stolu. Svi imate papirić. I moram reći također da samo punopravni članovi odbora mogu glasati. Ukoliko je potrebno, moguće je člana zamijeniti u skladu sa običajnom procedurom. Svaki zastupnik koji sudjeluje ima samo jedan glas. Možete glasati tako što ćete prekrižiti ime nakon čega ćemo prikupiti glasačke listiće. Na kraju zasjedanja ćemo proglasiti tko je izabran jer nam je potrebno vrijeme za prebrojati glasove. Ako ste svi polako glasali, možemo prikupiti glasačke listiće. going to go Okay, we can go. Dobro, ukoliko možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Glasanje o razrečnici 2013. Opći proračun EU-a, Europska komisija. Možemo odmah prijeći na glasanje. Amandman prvi, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbijeno. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Usvojeno. Sljedeći amandman. Glasanje po dijelovima. Prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 4, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 5, za, protiv, suzdržani, Izvolite svoju glasačku karticu? Mogu li glasati rukom? Da. Jesu li svi glasali? Zatvaramo glasanje. Usvojeno. Amandman 6. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Konačno glasanje elektroničkim putem. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. prelazimo na Europsku agenciju za ljekove. Amandman prvi. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 3. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Konačno glasanje. Elektroničko. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Prijelazimo na sedmu točku dnevnog reda. Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti, razrešnica za 2013. Prvi amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 2. Tko je za? protiv, suzdržanje, odbijeno. Konačno glasanje, elektroničko glasanje, glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali, glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Osma točka. Razrešnica za 2013. Europska agencija za sigurnost hrane. Glasamo o prvom amandmanu. Tko je za? Prelazim na amandman četiri, Glasanje po dijelovima. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? je usvojeno. Drugi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbijeno. Peti amandman usmeni amandman. Imali prigovora na usmeni amandman? Dakle, usmeni amandman time se ne predlaže za glasanje. Glasamo o izvornom petom amandmanu bez usmenog amandmana. Tko je za? Protiv? suzdržani usvojeno. Konačno glasanje elektroničko. Jesu li svi glasali? Zatvaramo glasanje. Usvojeno. Prelazimo na devetu točku. Razrešnica 2013. Europska agencija za kemikalije. Amandman prvi tko je za? Amandman tko je protiv? Suzdržani. Amandman drugi tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbijeno. Konačno glasanje elektroničkim putem. Glasanje otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Prelazimo na desetu točku dnevnog reda, razrešnica za 2013. Europska agencija za okoliš. Amandman prvi, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman drugi, u dva dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijeno. Drugi dio, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Konačno glasanje elektroničkim putem. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Prelazimo na 11. točku dnevnog reda, Europski semestar za usklađivanje gospodarskih politanja, izvjestitelj Gramatikakis. Amandman prvi, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvojeno. Amandman drugi, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 4. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 5. U dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Sedmi Šesti amandman tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Provjerit ćemo elektroničkim putem. Glasanje je zatvoreno. Amandman je odbijen. Dakle, oni koji nisu imali glasačku karticu glasali su protiv. Amandman sedmi. Ko je za? Protiv. Suzdržani usvojeno. Amandman osam, Tko je za? Protiv. Suzdržani odbijeno. Amandman deset, Za protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo elektronički. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 16 za protiv suzdržani odbijeno. Amandman 18 za protiv suzdržani odbijeno. Amandman 19 i 20, oni su identični, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 21, za, protiv, provjerit ćemo elektronički. Il voto è chiuso. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 21. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 23. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 24. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 25. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo elektronički. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 27. amandman za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 1 tko je za, tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Kompromis 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Amandman 35. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvojeno. Amandman 38. Za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Amandman 39 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 40. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Konačno glasanje, elektroničkim putem, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Prelazimo na elektroničko glasanje o strategiji o alkoholu, 12. točka dnevnog reda. Dakle, elektroničko glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? I FDD-a imamo dva glasa previše. Hvala. Glasanje je zatvoreno i usvojeno, jednoglasno. announce the mm, Moramo objaviti rezultate glasanja za radnu skupinu o zdravlju i rezultat je 61 član i glasao, 19 glasova za gospođu Vilmot, 17 glasova za gospodina Petrleja, 10 glasova za gospođu Rivazi, 7 za gospodina Pjega, 5 za gospođu Kilonen, tri prazna papirića. Konačni rezultat je da imamo gospođu Vilmot i gospodina Peterla kao su predsjedatelje. Now we can go to the item 13, uh, in agenda that Onda sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, točku 13, <clears throat> rezolucija e, strategija o alkoholu. Riječ dajem odmah su izvjestiteljima. E, najprije u ime Pučana gospodin Čirio. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. I zahvaljujem svim kolegama koji su radili ovih tjedana na e, pisanju ovog teksta. Radi se naravno o vrlo škakljivoj i vrlo važnoj temi, naime našoj europskoj strategiji kako bismo u izvjesnom smislu na minimum smanjili ili čak potpuno eliminirali štete, štetne posljedice konzumacije alkohola. Naravno tu postoji cijeli niz premisa, to se skupa ima veze sa statističkim podacima koje imamo, koje smo skupili E, kroz povijest e, već godinama <clears throat> o štetnim posljedicama na ljudsko zdravlje, na <clears throat> ali i gospodarskoj šteti jer naravno da konzumacija alkohola, prekomjerna konzumacija alkohola izaziva velike troškove kad govorimo o alkoholu, onda međutim e, moramo razgovarati i o socijalnim okolnostima jer vrlo često je alkohol povezan sa socijalnim problemima i teškim socijalnim situacijama koje zahtijevaju našu pozornost. A ono što su glavne točke ove rezolacije su neophodnost da se napravi razlika, dakle da se e, da se ne e, gleda jednako paušalno na svu konzumaciju alkohola u Europi jer postoje razlike među zemljama što se tiče kulture i tradicije konzumacije alkohola i to moramo uzeti u obzir ako želimo izbjeći da se jednako postupa e, bez obzira na različitost situacija. <clears throat> Dakle, radi se o tome da se pogleda gdje su te razlike u kulturi, <clears throat> tradiciji konzumacije alkohola, na primjer na sredozemlju, ta tradicija razlikuje od drugih dijelova e, Europe, slično kao što se razlikuje i gastronomija. Dakle, ta neophodnost diferencijacije je jedna, jedna od važnih točaka ove rezolucije. Dakle, potrebna je jedna točna analiza koja će točno identificirati kako i na koji način se alkohol konzumira u različitim zemljama članicama. I e, bez demoniziranja i bez zabrana. Tu je riječ o mladim ljudima, o školama, to smatramo vrlo važnim jer i statistički podaci pokazuju da nije, nije ne bi bilo dobro zabraniti, nego je potrebno e, educirati, e, pojačati svijest. E, a osim toga je riječ i o odgovarajućem etiketiranju alkoholnih pića E, o tome se trenutno raspravlja. To bi bilo usporedivo sa etiketiranjem prehrambenih artikala i to je bio prijedlog koji je komisija zapravo trebala podastriti u prosincu 2014. Dakle, prijedlog da se etiketiranje proširi i na alkoholna pića, međutim komisija nije podastrila taj prijedlog. Dakle, postoje razlike e, između različitih e, tradicija u različitim zemljama, radi se o edukaciji i jednoj informativnoj kampanji i e, veliku pozornost treba naravno pokloniti fenomenu da se vozi nakon prekomerne konzumacije alkohola. E, tu u različitim zemljama također imamo razlike u zakonodavcu. Postoje zemlje sa e, nultom tolerancijom gdje se u krvi uopće ne smije imati alkohola ako se vozi. U drugim zemljama je to različito i naravno da se to mora uzeti u obzir i poštivati to zakonodavstvo koje je različito od zemlje do zemlje. S druge pak strane imamo jedan e, značajan mortalitet, odnosno veliki broj žrtava e, prometnih nesreća izazvanih e, alkoholom. I na kraju E, ne može se izjednačavati alkohol i duhan. E, zakonodavstvo u području duhana mora biti e, različito jer tu se i statistički podaci razlikuju. Dakle, postoje razlike, postoje razlike i što se tiče politike oporezivanja tamo gdje su porezi e, povećani e, nisu dobiveni željeni rezultati. Dakle, sve to moramo imati u vidu. Radi se o jednom nacrtu rezolucije koji je po mom mišljenju uravnotežen i koji želi nastaviti sa e, provjerenom praksom da se sjedne za stol sa korisnicima, dakle predstavnicima potrošača i proizvođača i da se i to pod okriljem zakonodavca. Takav forum bi trebalo nastaviti kao e, dobru praksu koja se može izvesti i u zemlje članice. Hvala lijepa, sljedeća riječ ima gospođa Vilmot. Hvala lijepa. E, zahvaljujem na vašoj podršci što se tiče radne grupe e, za zdravstvo. Ja sam oduševljena našim radom na ovoj rezoluciji, ja sam na tome radila već u proteklom sazivu parlamenta u ovoj rezoluciji ono što tražimo je da komisija e, podastre novu strategiju u vezi s alkoholom. Protekla strategija je e, prestala vrijed 2012. sad je 2015. još nemamo novu strategiju. E, više zemalja članica surađuje međusobno na pitanju E, na ovim pitanjima i jasno nam je potrebna nova strategija. Primjer e, možda bismo trebali razmisliti kako da više sredstava usmjerimo u istraživanje i e, bilo koje mjere koje bi se mogle primijeniti kao na primjer propisivanje minimalnih cijena i tako dalje. Također se zalažem za etiketiranje alkoholnih pića e, jer alkoholna pića su izuzeta od obaveze etiketiranja e, e, koja postoji za prehrambene artikle, ja ne razumijem zašto bi se alkohol tu izuzimao. Dakle, e, najavljeno je bilo da će se e, da komisija razmatra proširenje tih propisa i na alkoholna pića, međutim to se još nije dogodilo. Naravno, na etiketi bi bil, trebala biti informacija o opasnosti od e, voženja, vožnje u alkoholiziranom stanju, od opasnosti od konzumacije alkohola u trudnoći i tako dalje, ali mislim da su potrebne na etiketi informacije o broju kalorija <clears throat> koje e, se konzumiraju s alkoholom. Ima ljudi koji kažu da je to teško postići, ali mislim da to ne može biti toliko teško koliko neki tvrde, ali želim biti jasna jer znam da su mnogi izrazili zabrinutost u vezi s tim. Ne radi se o tome da želimo zabraniti alkohol, ne radi se o tome da želimo da ljudi prestanu piti ili da želimo promijeniti kulturu konzumacije alkohola, ne radi se o tome da želimo demonizirati e, konzumaciju alkohola. Ja sama volim popiti čašu vina i sigurno neću prestati popiti čašu vina nakon e, obroka. Radi se samo o javnom zdravstvu i našem e, stavu u vezi s tim. Dakle, e, alkohol je i dalje <clears throat> uzrok smrti u 20%, 25% slučajeva u Europi i ako smo i, i moramo se pozabaviti tom problematikom jer e, alkohol izaziva i velike troškove. Moramo e, dakle poslati jasan signal komisiji i ova strategija je doista neophodna i krajnje, e, krajnje je vrijeme da ju konačno dobijemo. Hvala lijepa. <clears throat> Sada riječ ima gospodin Farija. Hvala, gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti kolegama koji su radili na ovom nacrtu rezolucije. Svi znamo da je zlouporaba alkohola krivac za mnoge bolesti i prerane smrti, da ima e, velike učinke na društvo i da izaziva troškove od 155 milijuna eura godišnje. Europska strategija u vezi s alkoholom e, je prestala vrijediti u 2012. sad je 2015. i komisija mora obnoviti tu strategiju, odnosno naći novu. Konzumacija alkohola je duboko ukorijenjena u europskom društvu i E, ima i socijalne i gospodarske učinke, odnosno posljedice. Postoji umjerena konsumacija, ali postoji, postoje i problematična ponašanja i to moramo razlikovati. Postoje različite regionalne tradicije i navike i razlike u e, štetnim e, posljedicama na populaciju. E, važno je e, pozabaviti se problematikom da mladi ljudi piju e, i moramo biti svjesni toga u kojem uzrastu već počinju piti. Moramo poboljšati E, instrumente i mjere i e, podijeliti dobre prakse. E, moramo evaluirati uspješnost primijenjenih mjera, moramo koordinirati mjere među zemljama članicama, osobito što se tiče etiketa, jer to potencijalno može mm, stvoriti probleme na jedinstvenom tržištu. Ovaj nacrt rezolucije je po mom mišljenju vrlo uravnotežen i kao što je već e, rekao kolega, ne bismo trebali alkohol tretirati kao duhan iz razloga koji je e, kolega već naveo. E, čaša vina, osobito portugalskog vina, je vrlo dobra za kardiovaskularni sustav. Ako imate pitanja, E, moji kolege i ja ćemo e, rado s vama raspraviti o e, bilo kojim raspraviti i odgovoriti na pitanja. Hvala lijepa. Sada riječima gospođa Curling. Iznenađujuće, ali postoji i englesko vino. E, moj kolega Precl je morao otići i ja, zato ja govorim umjesto njega. Mi e, se slažemo da je konzumacija alkohola e, problem, odnosno pitanje i e, treći po redu uzrok smrti u Europskoj uniji i uzrok mnogih problema kojima se mi bavimo na ovom odboru e, mi želimo naglasiti iako ne volim upotrebu riječ kulturalno, ali postoje razlike u kulturi konzumacije alkohola u zemljama članicama i to prilično velike razlike. Tako da ne bismo htjeli vidjeti strategiju koja je ista za sve zemlje članice. Dakle, koja je sad naša uloga u tom donošenju strategije? Mislimo da je naša uloga vrlo jasna što se tiče e, etiketa. Ja osobno e, podržavam <clears throat> i prijedlog da se na etiketama mora nalaziti informacija o broju kalorija <clears throat> u alkoholu E, jer e, mladi ljudi vode računa o konzumaciji kalorija i e, takva bi ih informacija možda odbila od prekomjerne konzumacije alkohola. <clears throat> Brojke pokazuju da se konzumacija alkohola u Europi smanjuje, ali radi se i o načinu kako se alkohol konzumira E, konzumacija alkohola u mojoj zemlji na primjer nije nešto e, što bi što po mom mišljenju daje e, pozitivnu sliku u svakom slučaju mi međutim ne želimo donijeti pre E, pretjerano zakonodavstvo, vrlo često duhan i alkohol idu skupa, ali tu postoje velike razlike i e, postoje dokazi da je umjerena konzumacija alkohola zapravo dobra i zdrava. Međutim, pretjerana konzumacija je e, nevjerojatno štetna i time se moramo pozabaviti ali ne time što ćemo donijeti pretjerane zakone. E, što se tiče minimalnih cijena, e, to nije dokazano kao uspješna metoda, to se pokušalo u nekim dijelovima Europske unije, ali nije se pokazalo da se tako uspjela smanjiti konzumacija, tako da trebamo s time biti oprezni. Ali općenito gledano mi podržavamo zahtjev da se donese nova strategija u e, borbi protiv e, ovih problema koja će biti razumna i primjerena. Hvala lijepa. A sada gospodin Peričin ima riječ. Ova rezolucija, po mom mišljenju, se bavi vrlo ozbiljnom temom. Svi se slažemo s time. Svi mislimo da je to i politička tema. Strategija koja je e, bila usvojena je sada istekla. E, strategija koju sada vidimo treba potaći kritični pristup e, konzumaciji alkohola, umjereniji pristup. Svakako trebamo ovakvu e, jaču strategiju. Ali treba uzeti u obzir svu složenost Europske unije. trošenja, trošenja alkohola, konzumacija alkohola u Italiji je najniža e, e, jer je to samo 6,9 e, litara po glavi stanovnika, iako mi proizvodimo mnogo vina. Vidimo da postoje velike razlike u konzumaciji. Ako gledamo izvoz, nije to samo vino, E, e, prodaje se i mošt i drugi proizvodi koji se dobivaju od e, grožđa i drugog voća. Moramo imati uravnotežen pristup kako bismo dobili dobru strategiju. Ne smijemo naštetiti lokalnom gospodarstvu. Moramo uzeti u obzir i tehnologiju sjevernih zemalja u tom smislu. Gospođa Konična, želite li uzeti riječ? Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Htjela sam samo reći za naš klub zastupnika da nam je drago što imamo ovaj tekst, jer on ističe eh, ovaj vrlo važan problem. često razgovaramo o ovisnostima kao ovisnosti o nikotinu, na primjer. Nemamo prijevoda izgleda. Francuski prijevod nedostaje. Idemo dalje. Nema nijedne druge substance koja vodi do raspadanja obitelji, nasilja. Ne, ne možemo čak ni sagledati sve socijalne e, posljedice zloupotrebe alkohola. To se može naravno usporediti sa pušenjem. E, Moramo se pozabaviti ovim fenomenom. E, nekoliko država članica nemaju nikakvih ograničenja za konzumaciju alkohola. I upravo to je ono što želim istaći u, u reklamiranju alkohola, reklamiranju alkoholnih e, proizvoda. Ne radi se o tradiciji tradicijskoj kulturi. Djeca već u najranoj dobi vide na televiziji E, da je trošenje alkohola normalno. Pa će onda naravno to i prihvatiti i percipirati kao normalno. Pitanje je mogu li onu, oni onda e, e, razumno trošiti alkohol, postaće alkoholičari. Ne vidim zašto bi se alkohol trebao reklamirati, ne vidim kako bismo, zašto bismo poduparjali e, taj dio gospodarstva, dakle reklamiranje alkohola. Točka 22 kaže da moramo primijeniti strategiju koja će podupirati zdrav život zdravu razonodu. Trebamo imati na umu koliko nogometnih utakmica i drugih događanja, koliko tih događanja sponzoriraju proizvođači alkohola, gdje se također reklamira e, potrošnja alkohola. E, sve to vidimo dok gledamo sportske događaje. to onda uči našu djecu da je e, konzumacija alkohola normalna stvar. Naravno, ne bunimo se protiv toga da uživamo u čaši portugalskog ili kojeg drugog vina. Radi se o tome da djeca ne mogu e, se, ne smijemo dopustiti da djeca vjeruju da je potrošnja alkohola normalna. Borim, treba se boriti protiv reklamiranja alkohola. To je nešto što ne trebamo i mislim da to ne donosi ništa dobro. Hvala lijepa. Gospođa Somer ima riječ. Da, sa reklamom, zabranom reklama je to uvijek jedna stvar. Ni ja nisam za to da e, se reklama obraća djeci. djeci kad se radi o alkoholu, ali sponzoriranje je važno za e, sportske organizacije, recimo u ruralnim područjima je to važno. Mm, lokalna poduzeća ovise o tome i tu trebaju potporu. Mislim da e, tu reklamu moramo zabraniti u načelu. Nekoliko primjedbi o, o nacrtu rezolucije sve u svemu mi se sviđa, ali trebalo bi nešto ispraviti u napomani O. Tu stoji da e, e, e, uredba o, o namirnicama, da alkohol tu ne spada. to nije točno. Alkohol je uključen u ovoj uredbi mora se navesti i sadržaj ili postotak alkohola. I, alkoholna pića su samo is, isključena kod e, poreza na dodanu PDV-a. E, komisija e, treba nam dati tu svoj izvještaj i pokazati što misli o ovom nacrtu rezolucije. Želim ukazati na to kad govorimo o oznaci za dodanu vrijednost. Ja sam uvijek o tome govorila i mislim da uredba o informacijama, o podacima o prehrani hrani e, e, govori o tome da se e, navede sadržaj po 100 grama alkohola. Ali za žestoka pitanja, pića e, e, je to loše e, jer ljudi misle da 100 mililitara rakije da je to potpuno normalno. Mislim da tu moramo ponovno razmisliti i vidjeti ne možemo li to malo bolje urediti. Još nešto iz izvještaja? Mislim da e, spominjanje e, minimalne cijene treba biti izbrisano. E, s tim nemamo iskustava, to jest nemamo ni pozitivnih iskustava. Mm, porezne ovlasti su interna stvar država članica i to treba tako i ostati E, država članice su već našle dobro zakonodavstvo koje štiti e, mladež od prekomjernog e, uživanja alkohola. Minimalna cijena se treba ovdje brisati. To ne vodi ničem dobrom. U cijelosti moramo vidjeti da nemamo nemamo svjetske cijene podatke E, u ovom izvješću, već moramo imati podatke za Evropsku uniju. A kod brojki e, želim reći da po mom saznanju podatak o 10.000 e, smrtnih slučajeva koji su povezani s konzumacijom alkohola, da to nije točno. Ta se brojka prepolovila i sada iznosi 5000, naravno to treba pre, e, ispitati, istražiti, trebamo imati ažurne brojke. Mm, opomene i oznake s opomenom e, u nekim državama članicama tu imamo propise e, i mislim da bismo i to možda trebali prepustiti državama članicama E, što pomažu opomene na boci? E, e, alkoholna se pića ne piju uvijek iz boce. I mm, te se etikete često izgube. Prema tome ne vidim, ne vidim smisa u tome. Naravno upozora, upozoravamo trudnice da ne smiju piti alkohol ali e, to je e, zapravo zadaća liječnika i medicinskog osoblja. O tome možemo razmišljati. E, opomene na bocama nisu od velike koristi i ne pomažu ljudima koji piju alkohol. Još imamo jednu suprotnost. S jedne strane kaže nacrt rezolucije da je dosadašnja strategija bila a, uspješna, a sada trebamo novu strategiju, se kaže s druge strane. Ako je dobra, ako je stara rezolucija i strategija dobra, onda mislim da će države članice u, u svom vlastitom interesu raditi, e, e, štediti troškove i uvesti jednu razumnu politiku u vezi s konzumacijom alkohola. Ja ću to još jedan točnije pogledati, mislim da ne trebamo imati u rezoluciji suprotnosti. I na kraju drago mi je da su kolege naglasili da ne možemo imati iste propise za e, sve države članice jer su navike različite i količine i e, prigode kad se pije to ne možemo propisivati mm. neke države članice imaju ogromne probleme sa zloupotrebom alkohola a druge ne prema tome E, naši sugrađani ne bi te propise ni shvatili i to bi ih potaklo da opet negativno misle o Evropske unije i natjeralo ih u ruke desnih, desničara, ekstremista. Hvala lijepa. E, gospođa Borzan ima riječ. Neću e, kolegice i kolege ponavljati crne brojke koje su eh, oni prije mene istakli, eh, no one su jasan signal da Europska unija nešto mora poduzeti. Postoji i drugi set brojki, a to su one koje se vežu za alkohol u smislu broja zaposlenih eh, koje industrija alkoholna zapošljava, milijardi koje donose, donosi u BDP i izvoza koje generira. Radi ovih brojki E, svaki naš napor za smanjenje negativnih posljedica prekomjernog konzumiranja alkohola suočit će se sa značajnim otporom. Zato je potrebno imati političke hrabrosti i jasno poručiti da nam je zdravlje ljudi, prvenstveno djece i mladih ljudi, bitnije od zarade. E, oko zloporabe alkohola postoje mnoge poznate činjenice. Neke od njih su manje u našem pokusu, kao na primjer da jetra žene prerađuje alkohol tri puta e, slabije nego jetra muškaraca, dakle žene će puno brže i sa puno manjom količinom alkohola postati kronični alkoholičari, što znači da bitka za ravnopravnost polova je unaprijed izgubljena ovdje kada se radi o ženama. S druge strane, neke činjenice e, jesu važne i trebaju biti u našem fokusu na primjer, e, da je e, pijenje alkoholnih pića zastupljenije u bogatim zemljama nego u siromašnijim, ali e, siromašne populacije će pretrpjeti neproporcionalno više štete povezano s pijenjem alkohola. Pridružujem se onim kolegama koji pozivaju komisiju da što prije započne raditi na strategiji za alkohol kako bi utrla put djelovanju u parlamentu i e, državama članicama u smanjenju e, e, štetnih posljedica pijenja, prekomjernog pijenja alkohola. Ne smijemo gubiti vrijeme jer smatram da ima dosta prostora da sa nivoa Europskog parlamenta, odnosno Europske unije djelujemo u smislu reguliranja marketinga, labelinga, označavanja kalorija, zatim komuniciranja dobrih praksi i edukacije. Hvala. E, gospođa Delaj. E, hvala predsjedniče. Ja bih zahvalila na prijedlozima koji su nam dani, to je dobra osnova za rad. Treba podcrtati kao što je to e, rečeno od mnogih kolega, trebamo Mm, naglasiti da je konzumacija alkohola različita u državama članicama, da imamo različite navike, različite povijesne tradicije. E, želim reći e, tri stvari koje su vrijedne naše pažnje. U stavku sedam e, e, koji se tiče E, odgovorne konzumacije alkohola. To moramo imati na umu. Moramo bolje informirati naše sugrađane o tome kako konzumirati e, alkohol. U stavku 27 e, vidimo da moramo podupirati ilegalnu prodaju alkohol, to jest crno tržište. E, i, i, e, i zatim točka 23. E, minimalna cijena po jedinici alkohola, mislim, i nadležnost Europe. To nije u nadležnosti Europske unije, već je to stvar država članica. Mi imamo u Francuskoj vrlo restriktivne propise u tom smislu i mislim da svaka država članica mora preuzeti sama odgovornost za to. Ako e, govorimo o tome, mislim da je e, nestvarno e, da imamo minimalne cijene jer to ne uzima u obzir pitanje troškova. Tu nemamo ni socijalne ni fiskalne konvergencije u Europi i stoga bi to predstavljalo e, teškoće da e, odredimo jednu pravičnu cijenu na tom području. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospođa Osted. Hvala lijepa, predsjedniče. Svi znaju da je zloupotreba alkohola veliki problem, ali kad slušam sve kolege i kolegice, onda si kažem e, e, e, što može Europa reći državama članicama? Može dati preporuke za prevenciju zloupotrebe. Prevencija je bitna kod mladih ljudi E, u školama treba objasniti posljedice zloupotrebe alkohola. Problem je sljedeći. Imamo nekoliko kategorija e, građana, ljudi, koji su ranjivi od drugih. To, su, e, to je mladež i sve mlađi, sve ranijoj dobi počinju konzumirati alkohol kako bi i opijaju se do besvijesti. Oni se, kao što sam rekla, one svješćuju e, opijanjem. E, oni, oni se čak natječu o tome ko će se prvi one svjestiti. E, to ne zahtjeva propise, već moramo imati preventivne mjere koje su e, dobro organizirane e, i to e, taj problem prisutan kod sve mlađe i mlađe populacije. Ako zdravstveni radnici nisu u stanju objasniti trudnici koliko je opasno ako troši alkohol, koliko je to opasno za njezino dijete, ako joj ne mogu objasniti posljedice za razvoj e, djeteta, njegovog mozga i tako dalje, onda ne znam što bismo morali uraditi. To moraju raditi zdravstveni radnici. Imamo razliku između razumne potrošnje alkohola, umjerene e, potrošnje alkohola, potrošnja u kojoj, e, konzumacija u kojoj ljudi uživaju, čaša ili dvije, a za razliku od zloupotrebe, e, to jest e, e, konzumacija alkohola zbog opijanja. Ne možemo imati diktat. Ja pripadam zemlji koja ima vinogradarstvo na svjetskom glasu, imamo jako dugu tradiciju u tome što više stvari stavljamo na etiketu, to se etiketa manje čita. E, treba biti jednostavan. Moramo reći zloupotreba alkohola je e, opasna. Ne smijemo nametati etikete vinogradarima e, jer ćemo imati etiketu koja će pokriti cijelu bocu. Što se tiče određivanja minimalne cijene po jedinici, E, to je, e, u tom trenutku ćemo e, samo poticati krijumčarenje i nezakonitu prodaju alkohola. Imamo mnogo nesigurnih, nekontroliranih izvora. prema tome ne smijemo utjecati na mehanizam tržišta. Europski forum za zdravlje je važan. Trebamo međutim imati dobru suradnju između država članica. U državama članicama tražimo benchmark. E, e, gospođa Delae je rekla da imamo već e, vrlo strože, stroge propise. Ne, ne smije se reklamirati alkohol recimo na sportskim događajima i još jednom naglašavam koliko je važna prevencija kod najranjivijih populacija. Gospođa Ajuzo ima riječ. Zahvaljujem predsjedniče, također zahvaljujem svima koji su uzeli riječ. Čuli smo mnoge zanimljive stvari. Ja nisam protiv Europske strategije za alkoholno, ukoliko je prethodna dobro funkcionirala, zbog čega ne bismo jednostavno osvježili i ponovno to upotrijebili. Glavni problem je da mi ne možemo odavdje riješiti problem. Europa je velika, postoji cijeli niz različitih kultura i postoje različiti načini konzumacije alkohola. Na jugu konzumacija alkohola je socijalni čin i normalno ga se konzumira uz hranu. To je potpuno drugačije od nekih navika poput opijanja petkom i subotom. To je nešto što se na jugu ne događa. Dakle, mislim da ne možemo postaviti jednaka pravila za sve. Naime, ne bismo trebali pokušati upravljati životima sviju u Europi. To nije ono što mi želimo, niti mislim da bismo to trebali raditi. Praktično govoreći, označavanje, potpunosti se slažem sa onime što je e, zastupnica Somer rekla o oznakama. Već imam mnogo informacija o tome postotak alkohola i svi znaju da alkohol sadrži kalorije, da deblja, a snaga alkohola, postotak je također važan kako bismo znali što pijemo. Mislim da to ne trebamo posebno objašnjavati, to svi znaju. I svatko u svojoj zemlji ima drugačije probleme. U Španjolskoj imamo vrlo striktno zakonodavstvo što se tiče alkohola. Bavi se prodajom, oglašavanjem i marketingom također postoje velike novčane kazne za ljude koji voze pod utjecajem alkohola. Dakle, u svojim zemljama svatko ima svoje probleme i mislim da ne bismo trebali e, jedno, jedno rješenje primjenjivati na sve. Mislim da to ne bi uopće pomoglo. I samo još jedna stvar. U Španjolskoj alkoholni sektor je uključen u kampanje o sigurnoj konzumaciji alkohola. I te su kampanje sjajne. I mislim da je to doista važno. Moramo se usredotočiti na uzroke iz kojih ljudi piju, a ne samo posljedice. Ono što je važno je obrazovanje, edukacija kako bi ljudi odgovorno mogli konzumirati alkohol. I mislim da ukoliko previše napravimo, da bi za mnoge sektore to moglo biti kontraproduktivno. Zahvaljujem predsjedniče, prije svega zahvaljujem izvjestiteljima jer su oni ponudili vrlo pozitivno rješenje, usredotočili su se na razlike u korištenju i razlike u upotrebi i zloupotrebi. I mislim da je to važno zbog toga što pijenje alkohola je dio naše kulture ne smijemo zaboraviti gospodarski faktor koji je za neka područja od ključne važnosti. Duralna područja uvelike ovise o uzgoju vina A izvoz je još jedan faktor. Ako pogledamo izvoz alkoholnih proizvoda iz Europe, to je prilično značajno. No, svejedno, postoji pitanje zloupotrebe. I naravno problem alkoholizma. Jer kao što znamo, alkohol je tvar koja uzrokuje ovisnost i bolest. a isto tako postoje posljedice na trudnice. Ne vjerujem da postoje danas žene u Europi koje ne znaju da je alkohol e, loš na zametak, na trudnoću. Dovoljno je čitati novine i časopise u Europi kako bi se vidjelo da primjerice e, neka poznata osoba nije pila alkohol na nekoj zabavi, na nekom događaju jer je trudna. Dakle, to je prilično očito. Problem bi bio sa ovisnicima koji su trudni i koji ne uspiju odreći se alkohola tijekom trudnoće. To uzrokuje dramatične, štetne utjecaje na dijete. Dakle, to je problem s kojim se moramo nositi kako bismo se osredotočili na one žene, na te žene i pružili im medicinski govoreći podršku. Jer ne radi se samo o pristupu informacijama, to je i medicinski problem. I kao što je gospodin je rekao, ako pogledamo razlike u Europi, zanimljivo je, u Italiji postoji duga tradicija vinarstva, i zbog toga bi se mogla očekivati visoka potrošnja alkohola. No kao što smo čuli upravo zapravo je konzumacija vrlo niska, manja od 7 litri godišnje po glavi stanovnika. I to je prilično nisko usporedbi s drugim zemljama. Iako oni nemaju tako razvijeno vinarstvo poput Italije, Španjolske, Francuske. Dakle, imamo zemlje koje su na samom vrhu liste i koje su pokušale neke mjere poduzeti i vrlo striktno zakonodavstvo upotrebili za upravljati ovom situacijom. A pitanje minimalnih cijena u tom smislu nije korisno, već samo može nanijeti štetu. Dakle, moramo upotrebiti informacije koje imamo na raspolaganju tijekom proteklih nekoliko godina. Mnogo je učinjeno i moramo razmotriti te informacije. Postoji program umjerenost u vinu koja, koji traje već nekoliko godina. Dakle, čak i vinarska industrija ne želi da potrošači previše piju, jer u krajnjoj liniji to im neće biti dobar klijent. To će biti pijeni klijent i to neće biti dobro za njihovu industriju. Dakle, mislim da i to moramo uzeti u obzir i pronaći jednu sretnu sredinu i dobar način rada kako bismo se mogli nositi sa problemima koji postoje. Ne smijemo svakako njekati njihova postojanja. Hvala Herbert, e, zastupnica Gardini. Hvala, nemam puno toga za dodati, mnogo smo već komentara čuli, samo bih istaknula jednu vrlo važnu točku koju je gospođa Ajuza spomenula. Svi dolazimo iz različitih kultura, različitih tradicija i ta navika konzumacija alkoholnih pića e, zajednička je cijelom čovječanstvu. No, snažno vinarstvo nužno ne doprinosi konzumaciji alkoholnih pića, može se i druge stvari proizvoditi. Trebali smo, dakle izbjeći to da idemo predaleko i da ispadnemo smiješni. Ako mislimo da označavajući sve ćemo riješiti sva zla svijeta, ispast ćemo smiješni. Gospodin Dorfman je rekao sve žene znaju da tijekom trudnoće ne bi trebale pušiti, ne bi trebale piti i ne bi trebale niti kavu piti čak jer liječnici tvrde da to također nanosi štetu. Dakle, hoćemo li sljedećem koraku zabranjivati kavu. Mislim da je to smiješno. Postoji razdoblje u e, životu žene, primjerice kada je trudna, kada mora potražiti medicinski savjet kako bi se informirala o stvarima. I velik broj žena prije trudnoće posjeti doktora jer im je potreban e, savjet o tome kako zatrudniti i tu je na doktoru da pruži sve potrebne informacije. A smiješno je vjerovati da samo označavajući na odgovarajući način alkoholna pića da ćemo moći ljudima dati potrebne naputke. Danas su ljudi vrlo informirani, kao što je Herbert rekao, postoji druga kategorija žena, one koje su ovisne i koliko god pokušavale koje se ne mogu odreći alkohola, no označavanje pića neće njih spasiti, već odgovarajuća podrška i liječnici. I znamo da je to vrlo teško. Dakle, pravi problem, i to je ono što stručnjaci tvrde, postoji udruženje u Italiji koje se bavi problemima vezanim uz bolesti jetre i oni tvrde da na temelju njihovog izraživanja razlike između razlika u sprečavanju mladih od zloupotrebe alkohola je u samoj obitelji i to je ono gdje treba djelovati. Kada se mlade ne nadzire na odgovarajući način u obitelji, kada ih se prepušta njima samima, imamo vrlo visoku stopu 12% zloupotrebe alkohola u mladima. I to nam dakle pokazuje da se sve svodi na kulturu, na edukaciju. Vidjeli smo kod mladih u Italiji zakonodavstvo o kako je funkcioniralo zakonodavstvo vožnji pod utjecajem. Dakle, u Italiji je dopušteno popiti manju količinu alkohola i nakon toga voziti pilara. Juza je to spomenula. No, u Italiji do 21 godine života mladi moraju poštivati drugačija pravila i alkohol je potpuno zabranjen tijekom vožnje. I mladi to znaju organiziraju se, ukoliko svi izlaze van, jedna će osoba biti zadužena za vožnju jer ostali neće moći piti i voziti. I to su korisni načini kontroliranja situacije. I zapravo se sve svodi na edukaciju ljudi. A ako visimo označavanju, etiketama, da ćemo time ispasti samo smiješni. Ljudi će nam reći, plaćamo vam da biste vi ovakva smiješna, beskorisna pravila osmišljavali. I to će ljude i dalje nagnuti ka euroskepticizmu, tako da vas doista pozivam na oprez. Radi se o kulturi i tradiciji Uzgoj vina vezan je uz geopolitiku, povijest, migraciju, povijest jednog cijelog naroda. Moglo bih početi od Noe da ilustriram ovo. Dakle, smatram da je to doista smiješno ako samo naglašavamo uvijek jedno te isto pravilo. Karl Heinz Florence Da, svim dobrim argumentima kad su već navedeni ne mogu ništa e, dodati. Iza sebe imamo izbore za Europski parlament i na svakom predizbornom skupu se, su se e, građani žalili da Europska unija pretjeruje sa miješanjem u njihov život. Da li doista moramo našim građanima objašnjavati da mi E, ovdje e, iz Brisela šaljemo savjete e, vladi u Parizu u vezi sa konzumacijom alkohola. Ja se neću složiti sa ovom rezolucijom. Postoje ljudi nadležni u zemljama članicama koje sasvim, do, koje sasvim dobro mogu odraditi ovaj posao i mi se tu ne trebamo miješati. Hvala. Hvala, riječ sada dajem gospodinu Bruksu iz komisije iz opće uprave Sanko. Izvolite. E, hvala predsjedniče. Interesi podrška parlamenta, konkretno odbora Envi o alkoholu, važna je za komisiju i doista dobrodošla. Komisija je vrlo svjesna da je ovo ozbiljan problem i u smislu zdravstvenih posljedica i u smislu negativnog učinka po cijelo društvo. Također se slažemo da napori Europske unije, državnih, država članica, civilnih organizacija, da, su, da je sve to potrebno i pokušao bih ovom prilikom ispraviti nešto što mislim da je pogrešno shvaćeno prijedlogu teksta. Pod točkom 1 e, i 9 vaše rezolucije spominje se akcijski plan o alkoholu Europske unije. Odbor se čini da razmišlja na način da komisija usvojila akcijski plan, dok je zapravo komisija 2013. E, započela raditi na zamisli da se odboru radi na nacionalnim politikama utjecaju alkohola na mlade i na opijanje mladih. A u skladu sa ciljevima iz 2006. strategije dakle iz 2006. a moram napomenuti da cilj te strategije još uvijek vrijedi. Dakle, tijekom procesa rasprave sa državama članicama postalo je jasno da radni dokument Europske unije se ne može usvojiti u komisiji tijekom prethodnog saziva i nakon što smo primili na znanje ove činjenice važno je reći da je odbor pristao nastaviti raditi na akcijskom planu i učiniti ga jednim referentnim dokumentom za države članice da bi se dobrovoljno djelovalo na temelju okvira i strategije iz 2006. Dakle, odbor je radio na dvogodišnjem akcijskom planu o e, intenzivnoj konzumaciji alkohola još u rujnu 2014. i komisija je pristala podržati napore država članica time što će sa who pri pomoći nadzoru provedbe ovog akcijskog plana. Također, volio bih vas obavijestiti da o tome da je države članice razmatraju koji bi mogao biti pristup iz jedne nove perspektive i nedavno u prosincu su usvojili jednu analizu na kojoj se trenutno radi, koju procjenjuju službe komisije. No kao što smo nekoliko puta danas čuli, važno je imati na umu da je glavna odgovornost za javno zdravstvo i za poduzimanje mjera borbe protiv alkohola na državama članicama. Pravilo komisije, komisije bilo je i ostaće pružiti podršku državama članicama u slučajima gdje imamo dodanu europsku vrijednost. I komisija trenutno razmatra kako nastaviti rad na problemima vezanim uz alkohol. Svi prijedlozi svih dionika dobrodošli su i bit će procijenjeni tijekom ovog procesa. Kao dio ovog procesa moramo također razmotriti kako problemi vezni za alkohol mogu biti uklopljeni jedan holistički pristup e, dobrobiti sviju i komisija, kao što znate, na tu temu ima vrlo striktne prioritete. E, prije oblikovanja budućih politika komisija nastavlja raditi u skladu sa europskom strategijom protiv alkohola e, i to želim naglasiti, ja čuo sam o tome da je 2012. dovršena, komis, dovršena strategija i da komisija nije ništa tada učinila. Zapravo se mnogo radi na tome i radi se o nastavku rada nastavku rada na najboljim praksama i procesu monitoringa u pojedinim državama članicama, uključujući sve dionike. Dakle, kroz odbore nacionalnih tijela, ali isto tako kroz zdravstveni forum o konzumaciji alkohola. I komisija pruža podršku državama članicama u njihovom radu na provedbi akcijskog plana. Od prošle godine također e, doprinosimo e, zajedničkim aktivnostima borbe protiv alkohola. Imali smo trogodišnju aktivnost se su bavila nekim od tema koje su kolege danas spomenuli i tu bi se moglo raspravljati o pojedinim nacionalnim zakonodavstvima i koliko je moguće uskladiti pojedine zamisli. Istina je primjerice da danas u pojedinim državama članicama postoje razlike u definiciji e, praga za e, neopasnu konzumaciju alkohola. I to je nešto čemu države članice trenutno raspravljaju uz podršku komisije. Također moramo biti učinkovitiji Primjerice, radili smo sa forumom o alkoholu i, i sastavili jednu upravljačku skupinu koja bi pokušala poboljšati rad tog foruma. Dakle, zaključna komisija nastavila s radom na borbi protiv alkohola i to u skladu sa postojećim ciljevima iz strategije iz 2006. I naravno unutar mandata komisije, što je važno napomenuti. Kao što sam rekao, budućnost europske politike o alkoholu i zdravlju je nešto na čemu se radi i nadam se da ćemo u bliskoj budućnosti moći, e, nakon što smo primili na znanje sve informacije iz država članica drugih dionika, da ćemo moći vas obavijestiti o tome u kojem je dijelu, u kojem je fazi naš rad. Hvala. Hvala lijepa. E, sad... E, o rokovima. Rok za podnošenje amandmana je 12. veljače, glasanje na odboru Envi 12. ožujka, a na, plenarnoj, u, na drugoj plenarnoj u travnju. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda a to je program za primjerenost i učinkovitost propisa REFIT, trenutno stanje i izgledi za budućnost. E, nastavit ću ja govoriti jer sam ja tu izla, izvjestitelj. 2014. <clears throat> komisija je izdala priopćenje o programu REFIT trenutačnom stanju i izgledima za budućnost. E, komisija je mi kao odbor Envi smo nadležni za mišljenje. Refit je vrlo važna inicijativa jer pokušava optimirati i racionalizirati zakonodavstvo Europske unije e, kako bi za poduzeća i građane europsko zakonodavstvo bilo jasnije, preglednije, kako bi se smanjila birokracija, kako bi se poboljšala kvaliteta zakonodavstva. Dakle, strateški ciljevi e, su tu postignuti i e, mi cijenimo e, napore za smanjenje birokracije i birokratskog administrativnog opterećenja uz poštivanje načela subsidijarnosti. Komisija najavljuje nove e, akcije, nove evaluacije i monitoring e, zakonodavstva, europskog zakonodavstva. Dio tog sadržaja e, je u nadležnosti odbora ENVI. Na primjer, što se tiče zaštite ptica, e, općenito sigurnosti hrane, e, provjere e, u vezi sa emisijama CO2 iz vozila, u vezi sa kemijskim tvarima, odnosno direktivom REACH, Dakle, komisija je e, odlučila povući neke e, zakonodavne prijedloge. Mi shvaćamo da postoji potrebe da se dio prijedloga, zakonodavnih prijedloga povuče, ali e, smatramo da bi bilo opasno previše regulirati, osobito u području zaštite okoliša i zaštite zdravlja. Komisija je htjela e, povući e, predlog zakona o plastičnim vrećicama iako je e, tu već bio postignut sporazum. Također zakonodavstvo, zakon u pogledu gospodarenja otpadom. Mi na odboru Envi e, napeto iščekujemo izjavu potpredsjednika Tivemansa u ožujku i nadamo se da će nam razjasniti e, kako će komisija dalje postupati u vezi sa tim. Naše mišljenje, ovo mišljenje će e, odbor vrlo pažljivo razmotriti i zanimaju me vaša mišljenja. E, najprije riječ ima kolega Kaputo u ime e, kluba zastupnika SID. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Najprije vam želim čestitati gospodine predsjedniče na e, ovom dobro odrađenom poslu. To je vrlo bitno e, zbog smanjivanja birokracije i administrativnog opterećenja. Međutim, takav program ne bi imao, trebao imati za posljedicu smanjenje sredstava za zaštitu okoliša i standarde u vezi sa kvalitetom i sigurnošću hrane. I sami ste spomenuli namjere komisije da povuče neke zakonodavne prijedloge iz tih područja. Želim ukazati na neke bitne točke. Ja ću i uložiti neke amandmane u vezi s tim. E, potrebne su nam definicije i kako bi imali jasnoću u vezi sa provedbom europskog zakonodavstva i ne želimo da se povećavaju troškovi i administrativno opterećenje za e, lokalna tijela vlasti. Kao drugo, mislim da komisija mora da nam komisija mora zajamčiti izvjesnu mjeru transparentnosti e, prilikom procjene e, učinka e, da ne bi bilo političkog uplitanja u vezi sa, na primjer, e, kemikalijama i e, slično. Moramo imati konsultacije sa svim dionicima, moraju svi dokumenti biti e, prevedeni na sve jezike i moramo imati online konzultacije e, kako bi svi bili dovoljno informirani. Dakle, bolje upravljanje i više informacija svim dionicima su tu od velike važnosti. Potrebno bi bilo smanjiti troškove, na primjer e, što se tiče električnih i elektroničkih proizvoda, bio bi potreban jedan registar koji bi bio vrlo koristan. Hvala lijepa. Gospođa Girling ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče, zahvaljujem vam na e, vašem radu na ovom dosjeu. Mi gledamo ovaj rad na programu Refit kao jedan kontinuirani proces. To je dio nečega što bi trebalo zapravo biti dio našeg zakonodavnog e, procesa ono što bismo mi htjeli vidjeti tu je malo e, više reakcije na neke e, detalje, osobito mi mislimo da bi e, trebali imati godišnje izvješće o primjerenosti učinkovitosti propisa o troškovima i učincima. Postoji cijeli niz zakona koji nisu uvijek usklađeni jedan s drugim i nisu uvijek logični. I zato moramo e, voditi računa o tome. Postoje zakoni koji kompliciraju situaciju. Mislim da bi u našem mišljenju trebalo naglasiti korist za okoliš od pojednostavljenja pravila, jer pojednostavljenjem pravila ćemo postići veću usklađenost i veće poštivanje pravila. A ako to ne postignemo, onda e, će sav naš rad biti uzaludan. Dakle, e, pojednostavljenje će dovesti do e, većeg poštivanja zakona i boljeg provođenja zakona, a to nam je svima cilj. Mislim da trebamo naglasiti važnost malih i srednjih poduzeća oni su od e, bitne e, važnosti u područjima za koje smo mi nadležni i igraju ključnu ulogu u takozvanoj zelenoj zelenom gospodarstvu. E, tu su činjenice dosta poznate, odnosno da je da su da je malo mala i srednje poduzeća su opterećena prekomjernim administrativnim opterećenjima. Uzet ću na primjer vaš primjer plastičnih vrećica. E, međutim, želim reći da ono što je vrlo očito, svi smo u ovom odboru jako puno radili na tome, a ovo je e, brojan odbor i mnogo nas je sjedilo na brojnim trijalozima i znamo da je ponekad E, rezultat e, iznalaženja kompromisa nije uvijek baš najbolji. <clears throat> Kad se u tri sata ujutro mora e, dogovoriti kompromis, rezultat nije uvijek baš najbolji. Tako da smatramo da u okviru programa REFIT treba dobro razmisliti o zakonodavnim procedurama i i smatramo da bi trebalo e, predvidjeti i drugu fazu konzultacija u okviru programa REFIT i e, da tu treba uključiti e, procjenu učinka svakog zakina i da treba zatražiti komentare i to u elektroničkom obliku od svih dionika to e, ne bi trebalo ništa oduzeti od suštine ovog e, e, programa niti od suštine našeg zakonodavstva, ali je bitno da pojednostavimo procedure i zakonodavstvo. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospodin Hutema. Hvala gospodine predsjedniče. Mi pozdravljamo program REFET za klub zastupnika ALDE. Vrlo je važno smanjiti administrativna opterećenja, osobito za mala i srednja poduzeća. Da ću vam jedan primjer. U Njemačkoj samo 43% poduzeća e, kaže da im je visoko administrativno opterećenje prepreka i problem i e, da zbog toga su manja i njihova ulaganja. ću vam problem, e, primjer na primjer e, Zakon Rič je još uvijek veliko opterećenje i prepreka, za, osobito za mala i srednja poduzeća. Oni se moraju nositi sa velikim problemima zbog pretjerane birokracije. Dakle, općenito mi podržavamo ovaj nacrt mišljenja i podržavamo program REFIT, ali imamo jedno pitanje u vezi sa člankom 3. kao što je rekla i gospođa Girling, mislimo da nam je potrebno učinkovito zakonodavstvo koje prisiljava zemlje članice i poduzeća da ga se pridržavaju, ali ako postoji e, dvostruko zakonodavstvo onda naravno da je potrebna deregulacija i trebamo ukinuti dvostruke i e, duplirane zakone. I konačno e, priopćenje komisije e, spominje i djelovanje zemalja članica koje je sad neophodno, tu ima zanimljivih e, tro, točaka tu se govori o tome da dio administrativnog opterećenja potječe od nacionalne provedbe. Dakle, tu su nam potrebni konzistentni podaci i e, razmjena e, dobrih praksi iz zemalja članica. Hvala lijepa. Hvala. Sada gospođa Konečna ima riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti svima koji su radili na ovom e, mišljenju. Mislim da ono sadrži praktički sve o čemu smo raspravljali u proteklih nekoliko mjeseci. Što se tiče programa REFIT, to je primjer e, toga kako e, se komisija može uhvatiti u koštac sa važnim poslom i e, to nam je svima bilo, za sve nas bilo vrlo poučno. Imam nekoliko komentara u vezi sa refitom. Refit ima smisla jer manje birokracije, manje e, administrativnog opterećenja je važno i ima smisla. E, to će i pozdraviti naši građani. E, to opterećenje potječe djelomično i od čestih izmjena naših, našeg zakonodavstva, od uvijek novih pravila koja e, Evropska unija donosi i propisa. Mi to naravno želimo izbjeći, ali komisija bi trebala biti svjesna rizika koji sa sobom nosi deregulacija. Na primjer, mogući su negativni učinci na okoliš. Ono što je važno, a to se nalazi i u vašem tekstu, e, i to me malo i prestrašilo, ne bih e, htjela da komisija iskoristi ovaj program da povuče neke važne zakonodavne prijedloge. To možda ne moramo sada odmah spomenuti, ali ako komisija kaže da da postoje neki problemi, to bi mogao biti signal da komisija, se komisiji ne sviđaju neke stvari, na primjer naše zakonodavstvo u pogledu vode. To je rad e, građanskih inicijativa i to moramo ozbiljno e, shvatiti. Mi smo tu odgovorni po mom mišljenju nije prihvatljivo ne bi bilo prihvatljivo da komisija e, odbije te građanske inicijative građani imaju vrlo male šanse da e, izvrše utjecaj na naše zakonodavne procedure i ako komisija <clears throat> kaže da e, čak ni to malo e, pozornosti koje obraćamo e, na građanske inicijative e, da će se i s tim prestati, to je neprihvatljivo. Mm. Što se tiče toga svega bih htjela imati neki feedback od komisije, povratne informacije o tome što se događa sa našim prijedlozima. U zemljama članicama često imamo situaciju da nismo e, dovršili provedbu jednog zakona, a već se e, donose tri nova koja treba e, implementirati. I onda se čuju komentari da to nije greška zemlje članice nego problem sa pretjeranim e, zakonodavstvom Europske unije. Mislim da moramo imati jedan ukupni pregled našeg zakonodavstva i e, sliku to o tome kako ono izgleda iz pozicije našeg građanina. neki e, birokrati imaju vrlo čudan način e, interpretacije e, zakona i propisa. Ja znam da se moramo pridržavati europskog zakonodavstva, ali zašto lokalni ali lokalni birokrati na nacionalnoj razini tu dodaju svoj udio i mislim da e, ne bi trebalo prepustiti birokratima odlučivanje o tome kako ćemo provoditi evropsko zakonodavstvo. Znate, predsjedniče, da sam uvijek kratak, nemojte se smijeti. Nastat ću se skratiti, iako me ova tema jako zanima. Mislim da se svi slažu sa agendom u kojoj e, ukidamo nepotrebne administrativne terete, to opterećenja. E, agenda refita postoji agenda e, deregulacije, a ne uklanja nepotrebna opterećenja. To je nova argumentacija deregulacije to je business as usual. Moram reći da to želim naglasiti. Kad god e, e, ljudi govore o malim i srednjim poduzećima, to je novi politički trik. E, uvijek u argument stavite mala i srednja poduzeća <clears throat> kad nešto želite postići. Citirat ću jednog malog poduzetnika koji govori o agendi Štojbera mm, koji bi trebao raditi na refitu. Kad je Štojber e, e, e, govorio prošlog rujna, onda je lobby malih i srednjih područja rekla to je besmisleno, ali to je čisti populizam. Tako to na to gledaju mala i srednja poduzeća. Ako zaista želimo da eh, ta, eh, da imamo agendu uklanjanja birokratskih prepreka, onda ne smijemo poticati deregulaciju. U posljednjih nekoliko mjeseci vidimo da eh, je da Refit sve više i više program za deregulaciju. Envi mora osigurati da ono što Europa radi i treba raditi E, da osigura zaštitu okolišta za naše građane. I u tom smislu treba donositi zakone. Da, poduzeća trebaju prilagoditi svoje poslovanje tom načelu. Ono kad, e, e, kad govorimo o zaštiti zdravlja, okoliša, to neki mogu zvati administrativnim opterećenjem. Žao mi je, ali to regulatori moraju učiniti E, Refit e, ne smije dati e, bjanko ček deregulaciji. Ja sam pozdravljam ono što je izvjestitelj rekao, ali moramo naglasiti da se moramo boriti protiv bjanko čeka za deregulaciju svi ljudi koji koriste argumentaciju malih i srednjih poduzeća, molim vas prestanite to raditi. Mm, mm, mm, naravno da svaka deregulacija nije loša to novo imenovanje e, gospodina Štojbera koji treba poduzeti sljedeće e, korake. E, zašto prijašnji zaključci nisu dobili podršku četiri organizacije? Četiri organici su rekle ne možemo podržati ove zaključke, a to, to su bile e, okolišne organizacije, e, organizacije za zdravlje, organizacije potrošača i sindikati. Njih četiri su to rekli. To vidite da je to politička, sad, politički smjer agende. Moramo osigurati da ova agenda bude dobro ciljana, a da to nije politička agenda koju tjera Business Europe. Hvala. Hvala lijepa. gospodina Fronte. Hvala predsjedniče. Želimo se pridružiti o ovom odobravanju programa e, jer je to e, program e, sa dobrim ciljevima s kojima se slažemo. Želimo očistiti malo zakonodavstvo, učiniti ga efikasnijim. Među... Naročito kad se radi o važnosti zakonodavstvo koje je važno za život naših sugrađana. E, tu se u potpunosti sla, slažemo. Mi se slažemo s onim što se radi, e, slažemo se s izvjestiteljem. Mislim da je ovo mišljenje vrlo pozitivno. Slažemo se sa važnošću postupka i slažemo se sa činjenicom da odbor za okoliš e, može izraziti svoju zabrinutost zbog e, radi postupka i koje učinke ovaj postupak može imati na naše sugrađane. Gospođa Gerling je rekla e, pojednostavljivanje ne znači uvijek da E, je e, da to pogoršava e, zakone o okolišu. Gospodine Kat je rekao da postoji opasnost da donesemo zakonodavstvo koje treba obraniti, koje ovaj odbor mora braniti. Općenito govoreći možemo ove amandmane podržati. Mi ćemo E, čak ići u tom smjeru da ojačamo, osnažimo neke točke. Izrazit ćemo zabrinutost ili ćemo tražiti da ne bude ovdje ne, da se ovdje ne radi samo o deregulaciji E, odbor za okoliš ima dužnost da brani okoliš i zdravlje naših sugrađana. Naravno, treba pojednostaviti zakonodavstvo. Hvala. Hvala predsjedniče, ja ću biti brza. E, podržavam e, izvještaj, mislim da je važno da pokažemo eh, da se Europa bavi temeljnim problemima, a, ne želimo sve regulirati. Moramo biti eh, učinkoviti, ali ne smijemo naravno eh, sniziti naše sanitarne standarde. Ono što je temeljno je praćenje zakonodavstva Vidimo kad ispitujemo e, neke direktive i njihovu provedbu, vidimo da je to e, ta provedba u nekim slučajevima loša i različita u državama članicama. To ne dovodi do one usklađenosti koju želimo. I to e, često vodi i do lošeg tržišnog natjecanja. Ja pripadam regiji gdje imamo vrlo mnogo malih i srednjih e, poduzeća. Ta poduzeća ne vrše lobbying, oni nam govore o svojim teškoćama u provedbi nekih zakona Europske unije. E, ako želimo e, restrukturirati, možemo govoriti i lobiranju nevladinih organizacija koje koji puta korisno, ali koji puta i prekomjerno. koliko puta je parlament e, sam tražio zakonodavstvo koje je nepotrebno i e, koji, e, koje onda ima vrlo loše učinke jer je prekomjerno. I naravno ja sam e, pobornik cirkularnog gospodarstva, kružnog gospodarstvo. Mislim da je to važan element rasta u sljedećih nekoliko godina. Hvala. Hvala gospodine Grote. Koji puta e, imam osjećaj e, da ovo postaje neka vjera, religija da ovdje govorimo. Ako donesemo uredbu onda e, to čini e, zakone u 28 država članica nepotrebni. E, moramo izbeći da nas države članice osuđuju. Kod investicijskog programa vidimo, gospodin <clears throat> Juncker je predložio, tu nemamo projekata tu e, trebamo više e, birokracije, e, a to je pokazuje siromaštvo naših ideja. mi ono što je rekao Lavija trebamo dobro živjeti, ali se ne smijemo sami kažnjavati s prekomjernom birokracijom. E, često se pitamo s kime ste bili u kontaktu kad ste to donosili. E, direktive, primjer, e, jedan ministar u jednoj saveznoj državi je iz Europe su rekli o obnovi karusela Eh, kad, kod eh, popularnih eh, pučkih svećanosti. Recimo to je bilo nešto što je dovelo do velikih kontroverzi. Komisija kom, poput, poput vreće brašna možemo je udarati i uvijek iz nje izlazi još više brašna E, moram, treba se pojasniti tko je e, kriv za e, nešto. Ako je država članica kriva za lošu provedbu, onda to treba jasno reći. Hvala, Sjel Perik. Hvala lijepa. Mene je kontaktirala jedna e, organizacija za okoliš. E, sada govorimo o Europi, e, govorimo o okolišu, o zdravlju, o raznim biračima na nacionalnoj razini se to drugačije tumači. Dati ću nekoliko primjera. Direktiva Habitat E, tu, e, to je provedeno jako striktno u Nizozemskoj, međutim druge zemlje nisu tu provedbu slijedile. Imamo niz projekata u Njemačkoj. E, kad to usporedimo s Nizozemskom u Njemačkoj, vidimo da se neki e, proizvodi prodaju u e, rasadnicima e, koji se ne prodaju u drugim zemljama. Recimo neki proizvodi koji sadrže dušik su tu u pitanju. Isto tako zdravlje životinja, tu su također propisi država članica različiti da li što je sa otpornošću na antibiotike u nizozemskoj e, kontrole koje se e, provode e, su vrlo striktne, striknije nego u drugim zemljama. Kad govorimo o okolišu, naravno, to je važno, ali zemlja, Evropska unija mora biti složna E, zemlje e, države članice ne smiju te korake koje vode unatrag. A sada dajem riječ komisiji. Boris Komen, molim da budete kratki jer kasnimo. Hvala lijepa. Hvala odboru na ovom nacrtu mišljenja. Refit ne smije se gledati kao korak prema deregulaciji. Tu se radi o boljim načinima postizanja političkih ciljeva koje smo si zacrtali, uzimajući u obzir i kumulativni učinak. Što se tiče povlačenja koje su spomenuta, parlament je zamolio da imamo strukturirane konzultacije prije bilo kakvih povlačenja. E, to je e, to je i planirano. Kad smo pripremali radni program, onda smo prvobitno analizirali e, oko 450 prijedloga Eh, a, a zadržali smo 80 za povlačenje ili amandmane. U trenutku usvajanja smo rekli da ćemo čekati gledišta parlamenta i vijeća prije no što povlačenja formaliziramo. Eh, to se sada radi, a kad taj postupak bude završen onda ćemo naše stajalište i formalizirati. Govorili smo o E, zakonodavstvu za okoliš, da tu imamo problem sa provedbom i, i e, prijenosom. E, pretjerano na provedba je također problem i o tome ćemo u komisiji razgovarati. Da završimo u pozitivnom tonu zbog svih tih razloga, pametnije, pametniji, bolji propisi će, nadamo se, e, olakšati provadbu i pridržavanje, a cilj nam je na kraju bolji okoliš. Refit, e, nadamo se, će nam dati mogućnost da e, dovedemo u pitanje neke miskoncepcije, to jest da su propisi loši za gospodarski razvoj. E, to također treba uzeti u obzir. U ovom pozitivnom ozračju e, to je ozračje u kojem želimo nastaviti naš rad. E, za sada vam zahvaljujemo za vašu podršku i veselimo se našoj daljnoj suradnji na programu Resit. Hvala. Hvala lijepa. Hvala našim kolegama i komisiji za ove, na ovim zanimljivim komentarima. E, rok za amandmane je 5. veljače, a glasanje će biti 26. ožujka. E, e, drugo glasanje u lipnju i plenarna u srpnju. Sljedeća točka na dnevnom redu je follow up nastavak na Europski skup mladih. Pozivam našeg gosta, gospodina Balumba i gospodina Stefana Ženka da dođu ovamo, da nam se pridruže ovdje. briefly to uh, to remember. Samo bih ukratko podsjetio na inicijativu European Youth Event skup mladih koji se prvi put održao prošle godine u sudjelovanje tisuća mladih europljana koji su raspravljali o svojim idejama za bolju Europu s nama u parlamentu. Nastavak je zapravo jedan od događaja koji se organizira u sedam parlamentarnih odbora kako bi se mogle razmijeniti zamisli između mladih gostiju naših i zastupnika. E, ideje će danas predstaviti naši gosti i raspravit će se sljedeće teme. E, društvo bez otpada, inovacije novih metoda reciklaže, promjena obrazaca potrošnje i proizvodnje i odgovornost edukacija potrošača građana. Prije svega imat ćemo kratke prezentacije. Dakle, prezentacije zamisli o tome kako naši mladi gosti vide stvari, nakon čega na red dolaze komentari članova odbora. Odmah ću dati riječ na za dvominutne prezentacije zamisli našim gostima. Nakon čega ćemo čuti komentare zastupnika. Izvolite gospodine Palumbo. Hvala vam. Danas ću vam govoriti o zamisli stvaranja društva sa nultom stopom otpada. Jedno od prioriteta koje su sudionici do sada identificirali je smanjenje otpada hrane kroz smanjenje transporta a jedan od načina koji bi se to moglo učiniti je stvaranje kraćih nabavnih lanaca hrane. To bi ispunilo ciljeve zaštite okoliša kao smanjenje emisije CO2, smanjilo potrebu za ambalažom i smanjilo količinu otpada od hrane. Jutro sam vidio da je parlament ima svoju vlastitu kampanju o otpadu, otpad, ostacima hrane u menzi, što je također zgodna slučajnost. Na europskoj razini moglo bi se ukoristiti ograničenja u programu ruralnog razvoja i kako bi se na taj način potaknulo lokalnu proizvodnju hrane i kako bi se potaknulo poljoprivrednike na suradnju i na stvaranje lokalnog, lokalnog zapošljavanja kroz inicijative poput zadruga. To vidimo da se nizu polja počinje i događati no moglo bi se unaprijediti. Ono što bi zastupnici sami mogli učiniti kako bi podržali takve kraće nabavne lance za hranu e, je da komisija zatraže da izda priječenje o drživom korištenju hrane, to bi bio jedan dobar okvir za daljne aktivnosti, a prioritet koji su mladi sudionici identificirali što se tiče društva sa nultom stopom otpada je paket o kružnom gospodarstvu koji bi trebalo dovršiti. Isto tako trebali bismo imati ciljeve za otpad hrane i napraviti prioritet od ovoga pitanja na dolazećim izvješćima u budućem zakonodavstvu. Dakle, to bi također e, značilo i suradnju s drugim odborima u parlamentu. Hvala vam na vremenu. Hvala. E, dajem sada riječ e, sljedećem gostu za prezentaciju sljedeće ideje. Hvala vam. E, moja je zamisao razmjerno jednostavna, no vrlo simbolična. Ono što ja predlažem i o čemu se prilično detaljno raspravljalo prošle godine tijekom Europskog skupa mladih je uredba o smanjenju korištenja papira u europskim institucijama i ukoliko se papir koristi da to bude reciklirani papir. Možda zvuči vrlo jednostavno, ali istodobno je i simbolično zbog toga što Europski parlament kao institucija e, koja predstavlja sve građane bi trebao biti dobar primjer svim drugim institucijama i cijelom društvu. Iz tog razloga predlažem u današnjem digitalnom dobu da se smanji korištenje papira u europskim institucijama, da se to regulira i ukoliko se papir mora koristiti da se upotrebi reciklirani papir. Hvala vam. Sada možemo započeti sa komentarima zastupnika. Odmah riječ dajem Karl-Heinz Florencu. Hvala lijepa. E, ja sam pažljivo slušao vaša izlaganja i pročitao materijale. Mislim da je važno da e, što se tiče održivosti i zaštite resursa, da tome posvetimo veliku pozornost. Europa je veliki izvoznik gotovih proizvoda kao što su automobili, strojevi i razno e, raznorazni drugi proizvodi, ali s druge strane previđamo vrlo često e, koliko moramo uvoziti sirovina jer gotovo ih uopće nemamo. u Njemačka praktički nema sirovina imamo nešto malo šljunka i nešto malo pameti, ali inače nemamo sirovina. A to nas automatski dovodi do toga što ste vi predložili, naime, e, do recikliranja. To više nije tema o kojoj se može e, <coughs> samo usputno i e, kao o nečem nevažnom razgovarati, to mora postati jedan od naših prioriteta. E, što se tiče papira, ne mogu vam obećati da ću prestati trošiti papir, ali smatram da je vaš prijedlog dobar. Inače, što se tiče parlamenta, Europskog parlamenta, e, e mi u ovom cijelom području oko Europskog parlamenta, na primjer, skuplja se kišnica i upotrebljava. Dakle, nismo mi, sam, e, nismo mi zapravo loši e, u tom pogledu, ali sigurno da postoji i prostor za poboljšanje. U svakom slučaju moramo razmišljati i napregnuti se da smislimo bolja rješenja i e, moramo naći rješenja E, temu otpada sigurno ne možemo ignorirati niti e, zapostaviti. E, gospodarstvo recikliranja otpada tu je Janes Potočnik imao izvrsne E, prijedloge e, i sad se iz sve snage demokratskim metodama naravno borimo e, da se i nova komisija u jednakoj mjeri založi za te prijedloge i ta područja. U svakom slučaju meni je drago i veselimo da i mladi ljudi da se mladi ljudi bave ovim pitanjima i pokušavaju naći rješenja. U svakom slučaju to nije e, tema samo kojom se bave samo zeleni ili e, crveni, to je tema koja zanima sve nas. Hvala lijepa. Zamolio bih kolege da se drže vremena ograničenja zbog toga što malo kasnimo. Hvala, hvala vam što ste nam se pridružili. Znam da prisustvujete e, na velikom broju odbora, tako da je sjajno da ste došli na naš odbor Envi. Pitanja koja ste spomenuli su doista od ključne važnosti za budućnost Europe. Karl Heinz je e, spomenuo problem resursa koji imamo u Europi. I danas se suočavamo sa svijetom gdje drugi dijelovi svijeta su sve bogati, razvijaju se, razvija se njihov srednja klasa koja koristi neke prednosti koje mi već dugo živamo. I to je dobra stvar. No pritisak koji to stvara na naše resurse očito znači da moramo pronaći nov i bolji način za iskorištavanje planeta. Očito ne možemo nastaviti konzumirati, odbacivati stvari kao i do sada. Ja sam okružen ovdje papirom, plastičnim bocama, dakle očito kao pojedinci, kao institucija, parlament, mnogo možemo učiniti, no koncept bi trebao iza toga biti da nemamo otpada u prirodi time niti u našem društvu. I u pravu ste što spominjete paket o kružnom gospodarstvu, to je nešto e, oko čega smo svi uzbuđeni zbog toga što postoji potencijal da se pozabavimo se svim pitanjima i lancem opskrbe u smislu poljoprivredne proizvodne, ali isto tako i sa krajnjim rezultatima onoga kako se ponašamo mi kao potrošači, kako doživljavamo svoje odgovornosti, ali i kako kao društvo mislimo o svojim odgovornostima. Činjenica je da kao, kao jedna zajednica mi ovo možemo staviti na vrh eh, svojih prioriteta i ne radi se samo o potrebi zaštite okoliša ovdje, već kao što sam spomenuo i o gospodarskom imperativnom. I ako se te dvije stvari mogu povezati, ako budući gospodarski rast i prosperitet možemo učiniti ovisnim o odgovornosti, o odgovornom korištenju resursa planeta, mislim da ćemo doista učiniti nemoguće. I fantastično je vidjeti što vaša nova generacija je uključena svjesna toga, a mi kao zakonodavci se možemo pobrinuti da to odradimo na dobar način. Hvala vam, zastupnica Berder. Hvala još jednom, e, dobrodošli na odbor Envi u Strasburu. Kada ste bili kod nas niste se sreli s velikim brojem zastupnika, što je šteta, a pozdravljam, e, pozdrave nosim i iz Kenta sa vašeg starog sveučilišta koji je u mojoj izbornoj jedinici. Kružno gospodarstvo je vrlo dobro što ste spomenuli, povezuje oba pitanja. Mi u našem odboru primjerice smo e, ukinuli papir, imamo svoj dnevni program na iPadu, no iPad također nema dugi životni vijek. Što se sa njim događa kada ga više ne trebamo. Dakle, moramo staviti raditi na tome i frustrirajuće što još nismo dobili taj paket o kružnom gospodarstvu, jer sve se radi o dizajnu i to počinje od samog početka. Imamo primjerice ove male e, posljedice mlijeka i plastiku i metal možemo reciklirati, ali e, na kraju oni ipak završavaju na smeću. Sve se svodi na dizajn stvari. Mi moramo biti ambiciozni, moramo se e, maknuti u tih zamisli lagališta smeća i razmotriti cijeli životni ciklus resursa koje koristimo. A to će biti skupo. Biće skupo i za poslovnu zajednicu i za potrošače. E, zbog toga što će oni morati preuzeti taj početni trošak. E, Ovdje se zapravo radi o tome da vi možete dobiti uvid u to kako politika funkcionira. I moje pitanje vama je, ovo će biti teško provesti, predstavit će velik zahtjev pred sve u Europskoj uniji i šire. Kako mislite da ćemo u to uključiti javnost? E, kroz pet godina morat ćemo ponovno stati pred birače i reći im promijenili smo način na koji možete kupovati, raditi stvari dugoročno za 20-30 godina, to će vam biti korisno. I to je vrlo teško za sve nas u ovom domu. Hvala. Dobro, jednominutna kratka reakcija za svakog mladog govornika. Izvolite. Gospodin Bjetar, gospodin Dens su spomenuli kraći životni ciklus e, proizvoda. Time ću se pozabaviti u sljedećoj pa neću se sada time baviti, ali kako uključiti glasače? E, moj kolega će kasnije spomenuti to i reći nešto o edukaciji potrošača, pa ću to prepustiti, prepustiti njemu. No, moje mišljenje da je uloga političara da budu i vođe i da objasne svojim biračima što čine i kakav će to utjecaj imati s vremenom. Jučer sam na Facebooku lijepi strip vidio crtić o čovjeku koji uz vatru objašnjava djeci kako smo imali vrlo lijep e, planet, ali e, kratko vrijeme pokušavali smo dodatni profit svojim dionicima samo stvoriti. I to je upravo nešto što ćemo Stefan i ja morati objašnjavati svoje djeci. E, umjesto, ukoliko se dakle ne pozabavimo u ovom trenutku sa borbom protiv klimatskih promjena. Hvala vam. E, što se zadnjih pitanja tiče, kako uključiti e, građane i javnost kao takvu, rekao bih da mislim da su organizacije mladih alat koji se ne koristi dovoljno i to iz dva razloga. Organizacije mladih su samim po sebi mlade i politički nisu vrlo razvijene, nemaju snažne programe, ali to ih zapravo čini toliko e, lijepima, dakle ne pokreće ih program, već su još uvijek idealisti. Primjer toga je generacija mladih Evropljena iz Erasmusa i mislim da nema dovoljno dijaloga s tom generacijom i to je jedan od načina na koje bi se političari više mogli e, angažirati. I da se nastavim samo na to, e, vi ste zakonodavci, rečeno je, ali niste samo zakonodavci jer morate shvatiti da parlament u središtu pažnje u očima svih građana. Dakle, ne možete se doživljavati samo kao zakonodavca, već kao simbol Europe. I tu imate odgovornost. Već smo čuli da parlament reciklira. Nisam bio svjestan toga. Dakle, kako ćete te aktivnosti učiniti vidljivijima i uključiti se sa, u radu sa mladima, to je nešto na čemu možete raditi. Hvala, hvala i na vašem predlogu. Možemo sada preći na drugi krug zamisli, i vaših ideja. Leonardo dajem riječ na prezenta za sljedeću prezentaciju. Kao što sam prije rekao, sljedeća ideja je produljenje životnog ciklusa proizvoda. Očito je zbog čega je to nužno, sve više više otpada se stvara i proizvodi traju sve kraće i kraće. Neki zastupnici su zapravo spomenuli što se mora učiniti po pitanju promjene načina razmišljanja, ali istodobno postoje politike koje smatram da se mogu upotrebiti da bi se poticaj za poduzeće stvorili da produže životni ciklus proizvoda. I tu imamo cijeli niz alata, primjerice ekološki dizajn, ekološko označavanje, ekološka javna nabava. jamstva također imaju veliku utjecaj na korištenje proizvoda. Dakle, spomenuli smo važnost kružnog gospodarstva i to mislim da bi se također moglo upotrebiti kao jedan alat za promoviranje dužeg životnog ciklusa proizvoda. No postoje i inicijative druge u Europskoj uniji, primjerice uprava za poduzetništvo ima svoje poticaje, imamo program Horizont 2020, tako da bi parlament mogao zatražiti da se organizira jedna nagrada e, koja bi se dodjeljivala proizvodima koji duže traju, kako bi se potaknula poduzeća, mala i srednji poduzetnici, da životni ciklus proizvoda produlje. Parlament također ima mogućnost e, pokretanja pilot projekata, tako da bi se to moglo upotrijebiti, e, uvrstiti u proračun za 2016. Tako da bi zapravo moja glavna poruka bila da tijekom sljedećih pet godina imate na umu životni ciklus proizvoda kada sastavljate zakonodavstvo. Gospođa Birder je spomenula dizajn ranije. Slažem se da je vrlo važno jer 80% zagađenja zapravo se stvara u fazi dizajna proizvoda. Tako ako biste mogli stvoriti poticaje za eh, ekološki prihvatljivi dizajn, to bi moglo pomoći cijelom životnom ciklusu proizvoda. Hvala za posljednju zamisao, riječ ima Stefan još jedna i kratka jednostavna zamisao pokretanje kampanje za podizanje razine informiranosti u školama o pitanjima zaštite okoliša, održivosti i sl. Zbog čega to predlažem, možda se čini prilično jasno, ali kada sam ja u 90-ima pohađao školu, pitanja zaštita okoliša još uvijek su e, bila jedan sastavni dio školske kulture što god smo činili, imali smo tu mantru, živimo u svijetu gdje moramo biti raditi na održivi način, ne smijemo trošiti vodu i slično. To je bilo u to doba. Danas se čini da, ljud, da mladima u školama nedostaje ta svjesnost, ta kultura i e, zbog toga predlažem jednu kampanju, primjerice da netko poznat se založi za to, govori u ime Europske unije o pitanjima održivog odnosa prema okolišu. Dakle, neka slavna osoba koja bi se mogla angažirati s mladima, ali da se upotrebi i civilno društvo, zajednice e, učitelja koji bi mogli raditi na takvim kampanjama. Takve kampanje se često događaju, ali u Briselu i one ostaju u Briselu. Što je šteta? Ponavljam, e, organizacije mladih su spremne širiti ovakve pozitivne poruke. Uključite se više u rad s nama i mogli bismo dobre inicijative, znači. Hvala. Za početak da ćemo reći gospodinu Šre, Škrlecu. Thank you, Mr. Chairman. Uh, uh, Ako dopustite, na hrvatskom ću nastaviti kako bi mladi u Hrvatskoj razumjeli eh, našu poruku. U, jako mi je drago što vidim danas eh, mlade ljude ovdje vas u parlamentu koji zapravo i nas dolaze uvjeriti da moramo i dalje nastojati i raditi u tome da cirkularna ekonomija i obrazovanje koje je vezano s to mladih ljudi bude, bude prioritet našeg djelovanja u ovom mandatu. E, <clears throat> vi ste lijepo spomenuli da e, treba ići u razne aktivnosti koje su vezane već i u onoj dobi kada su djeca u vrtiću ili u školama i promovirati, promovirati održivi razvoj. E, jako je važno da se to radi e, u svim dobima mladih ljudi, dakle dok se ne zaposle, znači i za vrijeme dok su u srednjoj školi i za vrijeme dok su na fakultetu. Iz ovih razloga što e, da bi neki proizvod, kao što ste vi lijepo naglasili, bio inovativan, da bi, da, da bi to bila ekoinovacija, da bi se produžio vijek trajanja tog proizvoda, treba neko vrijeme da mladi nauče kako se to radi da mladi zapravo potaknu i one starije da i oni počnu učiti, dakle imamo jedno cjeloživotno učenje u pitanju, da i oni počnu učiti kako se zapravo trebaju raditi proizvodi koji će zapravo imati produženi vijek trajanja, e, koji će u svom dizajnu biti napravljeni tako da njihova namjena nakon što završi ona prvotna za koju su bili proizvodni, bude i neka druga. Ima već danas jako lijepih primjera ima vrlo lijepih primjera na kojima se mladima, dakle onima koji trebaju učiti i to može pokazati i objasniti kako zapravo, kako zapravo to funkcionira. Ono što e, bi tu također trebalo naglasiti da se tu ne radi samo o tome da ćemo mi bolje gospodarati svojim resursima, nego da ćemo zapravo biti energetski učinkovitiji zbog toga što će proizvodnja takvih proizvoda koji su u ekodizajnu i inovaciji biti energetski učinkovitija. Na njih ćemo trošiti manje energije. Ukupno ćemo trošiti manje energije, a to je zapravo cilj da smanjimo emisije i da se borimo protiv klimatskih promjena. Dakle, to su neke poruke, obrazovanje, e, migracija mladih po Europi, unutar Europske unije, da se ta informacija širi i među onim e, mladima u zemljama koje, e, državama članicama koje možda i nemaju toliko razvijenu svijest kao što imaju drugi. Dakle, proširiti taj jedan virus cirkularne ekonomije i e, eko inovacija, eko dizajna, novog društva, novog načina razmišljanja, a to jedno ste vi mladi u stanju napraviti u idućim godinama. I ja vam dajem u tome potpunu podršku. Hvala. Thank you. Hvala lijepa. Sada ima gospođa Hevi. Hvala lijepa. Hvala vam što ste došli e, na naš sastanak. Nastavit ću na talijanskom. Ja vrlo dobro razumijem problem koji se danas e, često spominje, a to su različite vrste e, programa koji uključuju dizajn. Ja sam zapravo studirala dizajn i dosta znam o tome. Međutim, shvaćam da da u toj vrsti planiranja ima e, grešaka, ne samo što se tiče dizajna proizvoda, nego e, i u vezi s činjenicom da na dizajn moramo gledati na jedan drugi način. Moramo naći e, nova rješenja e, i održivi e, dizajn. Potrebna su nam nova rješenja za naš zajednički život. Ekodizajn već postoji, ali moramo postići to da naše politike tu igraju pozitivnu ulogu i da se potiču dobre prakse. Moramo razmišljati o e, idejama kao što su na primjer pomoć pomodno kupovanje pomodno kupovanje. Ja u svakom slučaju želim izraziti e, svoju podršku vašim idejama i mislim da ćemo u Europskom parlamentu u budućnosti puno više govoriti o e, dijeljenju kao nove vrsti gospodarstva. Hvala lijepa sljedeći govornik. Hvala lijepa. <clears throat> Vi ste dosta spominjali o otpadu i papiru. Nakon takvih sastanaka smo e, obično imali tri ogromna kontejnera puna odbačenog papira E, to međutim više nemamo, ukinuli smo toliku upotrebu papira. Dakle, učinili smo jedan ogroman napredak, ali naravno ne smijemo biti sada e, zaždovoljni s time i misliti da je to sve moramo nastaviti e, dalje sa naporima u tom smjeru. Što se tiče planiranog kraja života proizvoda. To znači proizvodi se proizvode na taj način da e, nakon na primjer dvije godine prestanu funkcionirati. To je problem. U automobilima e, Dakle, je takav slučaj također da automobil treba funkcionirati 80.000 km, a nakon toga E, je predviđeno i poželjno da se pokvari i da više ne funkcionira. Mi moramo postići da se proizvode automobili koji e, funkcioniraju 180 tisuća kilometara, ne samo 80 tisuća kilometara. Dakle, te planirane e, planirano zakazivanje, planirano E, e, kvarenje proizvoda koje se ugrađuje u proizvode, to je stroj za proizvodnju otpada. To će biti ogromna tema kojoj se još ne poklanja dovoljno pažnje. Hvala lijepa. Gospođa Šerik Berik ima riječ. Hvala lijepa. Meni je drago da smo da ste došli na ovaj naš sastanak. Jedna stvar koja me vrlo često iznenađuje je da mladi ljudi nisu svjesni e, što se zapravo događa na kraju krajeva ja sjedim ovdje radi vaše budućnosti, radi budućnosti mladih ljudi i mi moramo biti u kontaktu i komunicirati, voditi dijalog i moramo e, vidjeti što možemo učiniti kako bi e, riješili te probleme i ta pitanja i moramo raditi na jačanju svijesti. Ja sam e, e, studirala se u učilištu, naravno išla u srednju i u osnovnu školu i razgovarala sam i sa mnogim mladim ljudima i ima, čula da oni imaju mnogo vrlo kritičnih pitanja i moramo ih e, saslušati. Hvala lijepa riječima Karin Kadenbach. Imam jedan mali problem, a to je da sam malo e, kasnije došla pa nisam čula jedan dio vaše prezentacije, ali vrlo mi je drago što ste danas ovdje, već smo imali priliku razgovarati u Strasburu. Moja ponuda vama danas je da bih doista voljela kada bi jedan od vas dvojice ponovo došao u Europski parlament, e, na mojoj internet stranici možete e, e, se kandidirati za to i onda ćete u rujnu imati tri dana vremena da razgovarate s nama E, dakle, ako možete uzeti tri dana za to u rujnu, meni bi bilo jako drago kad biste ponovo došli u Europski parlament. Mislim da e, teme koje ste nam prezentirali pokazuju da ste doista vrlo angažirani i ja vam obećavam da ćemo mi u odboru Envi, barem ovi koji su sada tu, da jako cijenimo to što radite i doprinos koji dajete. Hvala lijepa. E, riječ sada na jednu minutu ima Leonardo Palumbo. E, meni je vrlo drago što sam sudjelovao na e, Europskom skupu mladih. E, ljudi su doputovali iz cijele Europe da bi razgovarali o svojim idejama. E, ali ne slažem se samo u jednoj stvari. E, dakle, jedna od glavnih tema kojima se mediji bave je održivost i e, ovo kao što je rekao gospodin Grote, e, predviđeno kvaranje proizvoda, to je e, nešto o čemu mi već intenzivno razgovaramo. Postoje E, ideje, na primjer da se ne kupuje odjeća previše često e, i neke ideje u vezi sa, na primjer, stambenim e, zgradama i tako dalje. Dakle, postoje ideje. Ove godine postoje mnoge mogućnosti i u okviru revizije e, programa za Europu 2020. Dakle, organizacije mladih e, su jedan resurs i vi ste u svojim izbornim jedinicama trebali objasniti mladim ljudima što radite i e, koje rezultate postižete. Gospodin Janke, hvala lijepa, meni je jako drago što ste nas pozvali u Europski parlament. Mislim da je Europski skup mladih bio e, jedan trenutak kada su mnogi mladi ljudi s cijele Europe došli u Strasbourg i imali priliku razgovarati, razmijeniti svoje ideje. Zapravo je veliki broj zastupnika bio također tamo i s nama razgovarao i važno je da ostanemo u kontekstu jer mnogi mladi ljudi danas su vrlo angažirani i čeznu za time da ih ne neko sasluša i ako se angažirate na razgovoru s njima, mnogi e, od nas su multiplikatori, ono što e, mi pošaljete ja ću proslijediti dalje i posljednja napomena u ovom ograničenom vremenu je da je važno raditi u okviru obrazovnog e, sustava. Dakle, morate surađivati, trebali biste surađivati sa obrazovnim institucijama i kako bi se stvorila ideja oko e, e, suvremenog novog obrazovanja. Naravno, važno je i cjeloživotno obrazovanje. U svakom slučaju, hvala vam što ste ovdje, što ste nas saslušali, ja to doista cijenim i nadam se da ćemo se ponovo vidjeti na e, Europskom skupu mladih sljedeće godine. Hvala lijepa, ja vam također želim zahvaliti na prezentacijama i na prilici koju ste nam dali da saslušamo vaše ideje i da imamo ovu ping-pong raspravu u ovom e, dosta, nažalost, kratkom vremenu. Ja vas također pozivam da nastavite razgovarati sa našim kolegama, e, bolje da se to ne događa u okviru predizborne kampanje nego u drugim periodima. Ja vam zahvaljujem. Hvala lijepa i ostaćemo u kontaktu. A sada E, nastavljamo sa našim sastankom. U redu prelazimo na sljedeću i posljednju točku dnevnog reda. To je razmjena mišljenja sa Markom Šprengerom, izvršnim direktorom ECDC-a, to je Europska agencija za prevenciju i kontrolu bolesti. Kao što znate, e, pozvali smo ga na razmjenu mišljenja sa odborom ENVI i on će nam dati pregled aktivnosti ECDC-a e u 2014. i e, plan za 2015. ECDC e je počeo raditi 2005 bavi se procjenom prijetnji ljudskom zdravlju od e, infektivnih bolesti. Kao što znate, ove godine e, dominantna je bila kriza u vezi sa epidemijom ebole i tu je djelovanje agencije ECDC e, bilo doista obilježeno tom epidemijom. Mi smo sretni što ste danas ovdje i što možemo čuti od vas što su bile glavne glavne, glavni sadržaj vaše aktivnosti protekle godine i što planirate za e, daljnju, svoju daljnju aktivnost. Hvala lijepo, molim vas da budete kratki jer kasnimo. Hvala lijepo, uvijek mi je veliko zadovoljstvo e, kad sam ovdje. Doista to je bila vrlo e, zanimljiva i teška godina. Ne samo da imamo novi parlament i novu komisiju, novog povjerenika za zdravstvo, nego je to bila i prva godina primjene novog zakonodavstva o zaraznim bolestima. E, mogu li zamoliti e, kolege koji se žele fotografirati ili razgovarati da to rade van dvorane? Dakle, to je bila prva godina implementacije tog novog zakonodavstva i vrlo mi je drago e, što danas razgovaramo o tome. Naravno, još očekujemo rezultate našeg drugog, naše druge neovisne vanjske evaluacije ECDC-a E, i naravno e, e, epidemije ebole naše gradove s tim. Ja ću vam dati vrlo ukratko jedan dojam od četiri najvažnije zadaće ECDC-a. Kao prvo mi skupljamo informacije, dakle pratimo i skupljamo informacije o epidemijama kako bismo znali što se događa. Kao drugo, E, mi procjenjujemo, dajemo brzu procjenu rizika i dajemo znanstveno utemeljene savjete. Mi podržavamo zemlje u tome i na kraju, iako ne najmanje važno, imamo dobar program edukacije za eh, epidemiologe koji rade na terenu i koji se bave eh, javnim eh, zdravstvom. Prije nego što nastavi, mislim da bi bilo dobro reći nekoliko riječi o javnom zdravstvu jer mi smo agencija koja e, se bavi javnim zdravstvom. Javno zdravstvo se može e, usporediti s jednim velikim satnim mehanizmom. Tu ima jako mnogo elemenata i komponenti i e, taj satni mehanizam može dobro raditi samo ako svi ti elementi međusobno e, dobro e, surađuju. Zato je toliko važno da se naglasi cijeli sustav. Ja sam vidio nacrt, vaš nacrt mišljenja što se tiče ebole u kojem ste naglasili da je važno ne samo obratiti pažnju na liječenje nego na E, da treba e, se angažirati oko zdravstvene zaštite, edukacije, prehrane i tako dalje. U vezi sa ebolom to je također <coughs> prvo na što sam i ja mislio. Imali smo preko 22 tisuće slučajeva oboljelih. Međutim, nisam siguran da ih je zapravo bilo samo 22 tisuće, mislim da ih je zapravo bilo mnogo više. Imali smo preko 9 tisuća e, umrlih e, u e, različitim zemljama u tri zemlje u e, zapadnoj Africi. Veliki broj zdravstvenih radnika je također bio pogođen i veliki broj njih je i umro. Ako 500. Ako pogledate zemlju kao što je Sierra Leone, tamo ima samo 8 liječnika u zemlji od 6 milijuna stanovnika. Veliki dio naših zdravstvenih radnika je umro, to je zapravo nevjerojatno. Naravno to ima veze sa time da je tamo zdravstvena infrastruktura vrlo slaba, ali i sa navikama i običajima u toj zemlji i sa užasnim građanskim ratom koji tamo bjesni. Dakle, uloga ECDC-a je da daje brzu procjenu rizika o situaciji u Africi i e, procjenu na koji način to može pogoditi i Europu. Dakle, kad procjenimo rizik, kako možemo spriječiti širenje epidemije? E, tu moramo imati jednostavne strategije utemeljene na e, objektivnim pokazateljima i e, podacima. Naravno da se mora imati dobar, e, dobra zdravstvena zaštita u tim zemljima, ona ne postoji. Takav sustav do sada ne postoji. E, ok, možda je međunarodni, međunarodna reakcija bila dobra, ali možda i nije bila baš zapravo adekvatna. E, u tu je bilo dosta nedostataka i sve je to bilo jako teško. E, htio bih e, reći nešto o pismu predsjednika Junkera novom e, povjereniku e, gdje je rečeno da komisija uvijek spremna igrati svoju ulogu u borbi protiv epidemija i da će naravno podržati sve napore u tom smjeru. Naravno, to je ono čime se mi bavimo, to je naša osnovna djelatnost. ECDC je naravno podupire komisiju i e, e, njezine službe, ali novi aspekt tu je bila zapravo e, pomoć koordinatoru, europskom koordinatoru za Evoli u njegovim nastojanjima da pomogne pogođenim zemljama u zapadnoj Africi. Ako pogledate odluku 1082, ona daje komisiji više mogućnosti da koordinira e, nastajanja zemalja članica i da skuplja informacije o njihovoj spremnosti. E, ja bih rado vidio od svih zemalja članica jamstva da su dobro pripremljene za takvu e, borbu protiv e, e, prekograničnih širenja epidemija. Da li međutim je to tako, da li imaju dovoljno adekvatno obrazovanih stručnjaka, da li su u stanju izolirati e, slučajeve kad se pojave. ECDC daje tehničku podršku komisiji u analizi podataka i informacija koje e, skupljamo. Mi smo dakle poduprili e, komisiji i nije na nama, na ECDC-u, da mi prosuđujemo o pripravnosti zemalja članica. počeli smo davati posebnu pozornost e, eboli u prosincu 2013. Tada smo čuli za prve slučajeve bolesti nepoznatog porijekla u e, Gvineji. Sljedećim mjesecima došlo je do novih slučajeva i 22. ožujka potvrđeno je potvrđen je e, potvrđen epidemije ebole. Mi smo aktivirali hitnu službu za javno zdravlje e, i e, imali smo dosta resursa i osoblja. Imali smo svaki dan tehničke sastanke od kolovoza. Imali smo e, više od 60 sastanaka tima za hitnu intervenciju. E, surađivali smo sa svjetskom zdravstvenom organizacijom, EKOM i drugim. Mm, e, e, od kolovoza 40 do 60 stručnjaka ECDC-a radi stalno na epidemiji ebole. Mi radimo procjenu rizika, epidemiološke studije i ažuriranja. Mi također putujemo u te zemlje. E, a što da radimo sa ljudima koji se vraćaju? Da li? E, tu se postavljaju mnoga pitanja. Još se uvijek e, sjećam da sam išao u vrlo dobru pripremljenu bolnicu u Luksemburgu. Impresioniran sam bio što su tamo uradili. A, a, ali oni su rekli slijedimo sve postupke, ali ako dobijemo E, dobijemo pacijenta, kako se možemo riješiti inficiranog e, zaraženog materijala, otpada. To je lako pitanje na izgleda, ali teško je na njega odgovoriti. Još jedno pitanje. Imamo vrlo dobre sustave za medicinsko evakuiranje, ali ako im, imate inficiranog pacijenta, kako možete e, dekontaminirati avion kojim je dopremljen? E, mi smo e, proizvoli cijeli kompendij tehničkih savjeta. Moram reći da a, zakonodavstvo 1082 je bilo esencijalno u tom smislu u smislu tehničkih savjeta i donošenja odluka. Također smo zaposlili ljude u Istočnoj Africi, ne mnogo njih, ali e, smo uvijek imali tamo ljude, osoblje, jer je uvijek dobro imati informacije iz prve ruke. E, kažemo sada e, ovo. Prošle godine u studenom i prosincu se tražilo od nas da radimo više u zapadnoj Africi. Onda je e, svjetska e, zdravstvena organizacija zatražila e, stručnjake koji govore francuski. Mi imamo takove stručnjake u ECDC-u. Dva su povjerenika posjetili zapadnu Afriku i osvjedočili se što se tamo događa. E, povjerenik Andriju Kajtis je posjetio ECDC u početkom prosinca i rekao nam je što je vidio. Zamolio nas je da donesemo jedan plan kako e, podržati zapadnu Afriku, naročito Gvineju, jer traže e, stručnjake francuske govornike. I to smo mi napravili, imamo plan i stručnjake E, Dr. De Colombier, stručnjak za zarazne bolesti, je bio članom e, misije na visokoj razini u zapadnoj Africi. U sredinom prosinca smo e, podastrli plan komisiji. Plan se sastoji u tome da imamo najmanje četiri tima starijih stručnjaka, e, viših stručnjaka koji će ići u razne krajeve e, Gvineje i e, surađivati s lokalnim vlastima u selima i tako dalje kako bi osigurali dobre preventivne mjere. E, danas imamo e, više od četiri tima u zapadnoj Africi. Sve više evropskih zemalja nam se pridružuju i za rad u Gvineji. Koji su moji prvi dojmovi o tome kako se tamo stvari odvijaju? E, zakon, zakon o prekograničnoj suradnji je bio vrlo dobar u tom smislu, u smislu prevencije E, odbor za e, zdravstvenu sigurnost je također e, pomogao u smanjenju rizika, upravljanju rizikom. Mi smo bili u stanji da, da damo sve službe, nadzor, procjenu rizika, podrška, pripravnost i komunikacije vrlo smo imali dobre kontakte i mislim da smo e, e, radili na koordiniran način. Ako se vratim na misiju e, povjerenika na saslušanju u ovom odboru, Andriju Kajtis je rekao koji su prioriteti promocija, zaštita i prevencija kao direktor ECDC-a, to je bila glazba za moje uši. Mm. Mi, mi smo centar za prevenciju bolesti i kontrolu bolesti, pa bih htio odati e, e, poštovanje e, talijanskom predsjedništvu koje je prevenciju bolesti stavilo među svoje prioritete. To je imalo veliki e, učinak na sredozemlje i na širenje, nešto je neširenje ili sprečavanje širenje AIDS-a. Također e, u borbi protiv tuberkuloze u Europi. Mi se, mi smo e, predani podršci ovom odboru Isto tako e, vas podržavamo vaš rad u antimikrobnoj otpornosti. Moja prva ideja bila e, da stvorim ECDC koji je kredibilan, e, komu, kojemu građani Europe vjeruju. Jako mi je drago što je jedan od rezultata vanjskog nezavisnog ocjenjivanja jeste da ECDC proizvodi kvalitetne profesionalne rezultate na svim područjima svoga rada. E, ako nismo kredibilni, ako nemamo autoriteta, onda ćemo biti beskorisni. Naš upravni odbor sada radi na preporukama, jer iz perspektive agencije moramo imati vodstvo od strane upravnog odbora e, E, recimo u mikrobiologiji, e, e, te nove tehnologije i novi resursi. To može, jer ako to ne budemo imali, doći će do još većih praznina. Naravno i obrazovna aktivnost i osoba, osposobljavanje su važni dio našeg rada. U budućnosti ćemo imati najmanje sedam opasnosti E, jedno je antimikrobna otpornost, e, drugo su zaraze, e, AIDS, gripa, otpornost na cjepiva, kretanje migranata. A također trebamo imati na umu različitost Europe moramo imati na umu stalne financijske nesigurnosti nekih e, evropskih zemalja, to je nesigurnu situaciju u financijskom smislu. ECD će u potpunosti podržavati novu komisiju i parlament u njihovom radu. Mm, Andrija je to potvrdio. E, mi smo ga u to uvjerili e, u našim sastancima. Ovaj odbor e, je također e, mnogo pomogao u našem radu, dao nam je e, čvrsti okvir i suradnju. Htio bih vam zahvaliti i čestitati vam na vašem radu, na vašoj dalekovidnosti. To je velika potpora ECDC-u ECDC e, slavi ove godine desetu obljetnicu. Već deset godina pratimo, procjenjujemo i komuniciramo podatke o zaraznim bolestima. U sljedećih deset godina ECDC će e, i dalje biti e, budan, paziti na nove opasnosti i pomagati državama članicama da budu pripravne. Na kraju bih htio reći, dati jednu metaforu. Dolazim iz Nizozemske. U mojoj zemlji <clears throat> većina površine zemlje je pod razinom mora. Kada se e, dođe do oluja bojimo se e, za naše e, nasepe, jer <clears throat> ako jedan nasip popusti imat ćemo veliku opasnost. U smislu infekcija Evropa je vidjela mnogo takovih oluja a, najveća takva oluja je zaraza ebole. Naši sustavi javnog zdravstva su do sada se oduprli e, olujama, ali hoće li to biti slučaj i kod sljedeće oluje ili oluje iza toga? U Nizozemskoj znamo da je važno paziti na najslabiju kariku jer naš lanac zaštite je onoliko jak koliko je jaka najslabija karika. Vi ste u prošle godine imali e, raspravu o eboli i slažem se s vama da se protiv ebole moramo boriti u zapadnoj Africi. Mislim da je najbolji način da se e, zaštiti Europa od zaraznih bolesti jeste da podržimo prevenciju u Europskoj uniji i izvan njenih granica. Hvala vam na pažnji. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji i odmah ćemo početi e, sa raspravom. Gospođa Konečna ima riječ. Ona je kontaktna osoba za ECDC, za naš odbor. Izvolite. Hvala lijepa. E, htjela bih se za zahvaliti gospodinu Springeru, e, budući je kasno, neću duljiti. Gospodin Springer je rekao sve što je od važnosti, e, to jest kako trebamo gledati na ECDC. E, zaključak je važan. Ne samo e, nadzor informacije, već e, pomoć u prvom redu. To je zadaća ECDC-a i on to odlično radi već deset godina. Sada imamo nove opasnosti koje su se pojavile, imamo nove izazove za ECDC. Mislim da moramo i razmišljati o nama samima, to jest E, komisija mora e, također o tome razmišljati e, je li rad ECDC-a dovoljan u novim uvjetima? Moram, možda moramo agendu ECDC-a proširiti. Želim posebno nešto reći o, onome što sam istakla i u studenom prošle godine. Trebamo vidjeti ulogu ECDCA e i izvan Europe e, jer to služi internim interesima Europske unije. Moramo pružati pomoć izvan Europske e, unije. Imamo recipročne ugovore sa recimo Ukrajinom, Moldovom i Gruzijom Mm, tim zemljama koje će možda jednog dana postati članice Europske unije. Mi im ne možemo dovoljno pomoći. E, na, naime, ne bismo im mogli toliko pomagati da nemamo agencije poput ECDCA. Stoga treba ozbiljno misliti e, e, na to da proširimo djelatnost ecdc i na te zemlje. E, vrlo je važno da dobijemo od njih informacije i obratno da mi njih informiramo o opasnostima da im po e, osoblje ECDC-a bi e, moralo tamo pomagati. Mi smo dali, mi ćemo dati, dati razrešnicu ECDC-u novac koji agencija dobiva je stalno isti, oni stalno dobivaju ista sredstva, možda to treba povisiti. E, vrlo mi je drago da e, da ovaj centar ima sjedište u Švedskoj, a ne u Briselu. Međutim, mada je to dobro, imamo problem sa konverzijom eura u švedske krune. Teško je napraviti realističan proračun. Sada imamo i problem da novac koji dajemo se e, mijenja po e, deviznom tečaju od prije pet godina e, E, agencija sa ovim proračunom, sa ovim brojem osoblja, ta sredstva su nedovoljna i to dovodi do nepotrebnih napastosti. To treba razmotriti. E, to mora uraditi komisija. Pa se obraćam komisiji da djeluje u tom smjeru. Ove, ove teškoće su nepotrebne, to njih treba eliminirati. E, zaključit ću sljedećim. E, upravni odbor u kojem e, parlament ima dva predstavnika će izabrati novog direktora u ožujku ove godine. Pretpostavljam da sada, da će sadašnji direktor e, sudjelovati u izbornom postupku kao osoba za kontakt. Učinit ću sve što je u mojoj moći u ime da Europski parlament u tome sudjeluje, da, da bude prisutan. E, kako bih vas mogla obavjestiti obavijestiti kao e, direkt, izravni sudionik, to je sudionica. Mislim da je za, to za nas jako važno. E, također je važno, e, iako je to mala agencija, ne smijemo je zaboraviti. Ne smijemo je gubiti iz vida. Ona je našla svoje mjeste, mjesto u institucionalnom sustavu Europske unije. Ona je mnogo uradila u, u sprečavanju širenja ebole ona mora imati sredstva da radi što je bolje moguće. Oni imaju i organizaciju i stručno osoblje i moraju nastaviti ovim tempom jer je to dobro za cijelu Europsku uniju. Hvala lijepa na vašem dosadašnjem radu. E, također želim zahvaliti i u ime Europskog parlamenta i e, zastupnika e, parlamenta. Želim zahvaliti i mojim kolegama koji su ostali evo ovdje i koji nas sada slušaju. E, ovo je područje od iznimne važnosti često imamo neugodna iznenađenja, nove opasnosti, pa je važno da imamo ovakav centar, ovu agenciju koja e, radi u tim situacijama. Gospodin Iota, e, hvala, hvala lijepa na ovom prikazu. E, gotovo da vjerujemo da je ebola rješena i da smo tu mnogo do Međutim, e, mi smo ovdje e, zakazali, nismo e, dali onu najnužniju pomoć. Mislim da to prikazujemo u ovakvom ružičastom svjetlu, to nije dobro. Moramo razmišljati i o budućnosti jer na ovu krizu nismo dovoljno reagirali i mislim da tu vaša agencija, vaš centar mora E, nešto uraditi da ovakve katastrofe ne dođe u budućnosti. Mi, smo ovdje zakazali, to treba potpuno jasno reći. E, mislim da e, se nismo dobro prezentirali, uključujem u ovo i ovaj odbor. Što se tiče o radnog programa ECDC, imamo e, jedan plan za sljedećih nekoliko godina. Kako se formira ovaj e, plan, e, kako se on donosi, kako surađujete s drugim agencijama, sa komisijom, kako povezujete ebulu sa drugim područjima. To bi bilo vrlo zanimljivo da nam još to objasnite. Ovaj e, radni program ECDCA za e, sljedeći e, period. Da li to radite sami ili rad koordinirate s drugim agencijama i s komisijom? Hvala lijepa. Gospođa Šerije Peri. Hvala lijepa. U prvom redu bih htjela čestitati direktoru na njihovu pristupu. Mm, ja sam zapitala što mi možemo učiniti. Na osnovi ovih indikacija bih se složila e, što je rekao prvi govornik koji je govorio za parlament. E, nemamo mnogo vremena ali želim reći e, da moramo razmotriti kako poboljšati e, naš rad e, i suradnju. Radi ovog smo ovdje. Nekoliko stvari koje su, sam zapazila u izlaganju. Tuberkuloza je nešto čime se moramo baviti. Imamo li to pod kontrolom? rezistencija na antibiotike, to ne vidimo samo u Europi već i u SAD-u. Predsjednik e, Obama je to jasno, jasno rekao. E, to utječe i na zdravlje životinja, na prehranu, ali e, naravno <laughs> je to od bitne važnosti za ljudsko zdravlje. Hvala. Gospodine predsjedniče, gospodine direktore. Želim vam čestitati na vašem radu jer ECDC u ovoj ozbiljnoj situaciji, e, to jest u krizi ebole, e, s ECDC-om e i sa odborom za sanitarnu sigurnost u Luksemburgu. S njima smo zajedno stvorili, ja sam tu bio izvjestitelj o, izvjestitelj o prekograničnim opasnostima i prijetnjama, to je bilo prije godinu dana, mi smo usvojili ovu odluku gdje smo osnažili potrebnu koordinaciju između država članica i ECDC-om i komisijom. Da bismo nastavili e, s tim kontaktima, sa stalnim kontaktima, e, u smislu ove odluke koju smo donijeli. Mislim da smo e, prisutnošću ovog odbora i vašim radom da smo imali jedan obrambeni nasip koji je bio dobro izgrađen. Naravno da moramo paziti na najslabiju kariku u lancu. E, imamo tu slabih karika. E, naročito na razini svjetske zdravstvene organizacije. Glavna direktorica je e, priznala da e, su e, prekasno reagirali na ozbiljnost situacije zaraze ebole. I to je utjec, utjecalo i na druge agencije i na Evropsku uniju. To postaje i zbog toga e, e, o tome govorim. Mi, mi moramo ojačati naše kontakte kako bismo i reformirali e, svjetsku zdravstvenu organizaciju. Ona je vrlo polagano reagirala na epidemiju u epidemiju ebole e, za razliku od reakcije na e, epidemiju e, gripe 2009. 2010. Ova svjetska organizacija nam normalno mora pokazati put u borbi protiv zaraze. Međutim, nažalost, u oluja ili uragan, a to je ebola, imat ćemo i drugih takovih oluja. To nas sili na to da budemo učinkovitiji. E, da dopunim onomu što je rekao moj nadraži koordinator Matijas Grot, ali također moramo e, dozvoliti svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da bude učinkovita E, da li vi smatrate e, da imate neke prijedloge za jačanje e, svjetske zdravstvene organizacije, za ubrzanje njihovih reakcija? i recimo postupak autorizacije novih lijekova je tu u pitanju. Trebamo imati i protokol E, možda ste ga vi e, već e, i zamislili kako bismo promijenili način rada u tako, Evropske unije u urgentnim situacijama. Gospođa Kadebach. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji i na prilici da razmenimo mišljenja. Vi ste što se tiče svog programa za sljedeći period naveli e, infekcije otpornim e, bakterijama e, koje su otporne na E, antibiotike. To je veliki problem. Mi smo već 2013. ukazali na taj problem. Ima, postoji već cijeli niz programa, ali sad e, jednu novu bakteriju u bolnicama, e, bakteriju ubojicu već u 13 zemalja članica e, imaju program e, promatranja situacije u vezi sa tom novom bakterijom. E, radi se o, oko 27 tisuća mrtvih od bakterije Clostridium difficile. Tu naravno postoji veliki potencijal da se taj problem još poveća Dakle, moje pitanje je kako vi gledate na taj e, problem e, bakterija ubojica otpornih na antibiotike i koje mjere po vašem mišljenju trebamo poduzeti. Hvala vam, gospodin Pedicini. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem ravnatelju što on se pridružio na ove razmjeni gledišta. Nadvezao bih se na neke komentare koje smo čuli o otpornosti na antimikrobne lijekove i općenito na konkretnije antibiotike. Također, me zanima neka druga pitanja vezana za zdravlje, budući da sam izvjestitelj za neke od ovih tema. Uvelike cijenim rad ECD-a u nadzoru pacijenata, praćenju zaraznih bolesti. I bolesti koje utječu na velik postotak stanovnika Europe. Prema preporukama krećemo se u pravom smjeru, no potrebno je informirati pacijente i bolničko osoblje o tome, i postoji još jedan važan faktor. Tu mislim na imenovanje stručnjaka u sustavu bolnica koji kad kada nisu temeljeni na zaslugama, već na nekim drugim kriterijama, što nije na korist dobrobiti pacijenata. ukoliko doktor počini neku grešku zbog toga što je iz političkih razloga, ne na temelju e, svojih zasluga imenovan, to je to su dvije prilično različite situacije. I zbog toga volio bih pitati nedavnatelja da li, su, da li ste se pozabavili sa ovakvim slučajevima do sada? Hvala vam. Prije nego što dam e, riječ izvršnom direktoru za odgovore. Zamolio bih predstavnike parlamenta u upravljačkom odboru, profesora Maliorija i profesora Sherez, da čujemo njihove komentare. Prije svega zahvaljujem se na povjerenju koje ste mi ukazali i ja sam član upravljačkog odbora ECD u ime Europskog parlamenta. Pratim njihov rad već deset godina i zahvaljujem na povjerenju. Samo bih komentirala činjenicu da ćemo na dolazećih nekoliko mjeseci imati e, drugu vanjsku reviziju na temelju zakonodavstva i to će biti dobra prilika da vidite koje su sve aktivnosti e, do sada bile provedene. Isto tako možete vidjeti koji su bili naši prijedlozi iz pravljačkog odbora predstavnici država članica, Europska komisija i naravno Europski parlament će u tome sudjelovati. Ovo je jedinstvena prilika za jednu kvalitetnu vanjsku procjenu kako biste mogli vidjeti vrlo važnu ulogu ove organizacije u Europskoj uniji. Zaključno, složila bih se sa činjenicom da je bilo dobro danas raspravljati o eboli i o tome kako Europska unija može osnažiti svoje sustave da se nose sa prijetnjama, jer je ovo jedna prekogranična prijetnja, ne radi se o tome samo kako zaštititi europske građane, već se radi o tome kako se pobrinuti i za druge zemlje koje nemaju financijske mogućnosti boriti se e, protiv ove bolesti iz tih zemalja imamo sve još uvijek zaraze. Zahvaljujem. Kolegica i ja već deset godina radimo ovaj posao za vas, što je velika čast i dajemo sve od sebe. Zapravo nemam mnogo dodati na ono što je ravnatelj rekao o aktivnostima i reakcijama u zemljama, niti na ono što je moja kolegica Malioli rekla o našoj konkretnoj ulozi kao predstavnika parlamenta. Sretno sam što možemo obavljati ovu dužnost i zahvaljujem e, svima koji su dali svoje komentare na ove izvješće. To je doista važno, osobito zahvaljujem e, našoj glasnogovornici gospođi Konečni s kojom smo mogli raspraviti konkretne stvari, ali isto tako zahvaljujem na informacijama gospođe Kadenpah e, i svih drugih kolega o antimikrobnoj otpornosti, jer je to doista važno za naš daljnji rad. I ja ću se u nadlazećem razdoblju usredotočiti osobito na procjenu koja dolazi na to gdje možemo doći do dodane vrijednosti. Isto tako ću se pozabaviti direktivom o prekograničnim prijetnjama zdravlju koja daje pregled cijelokupne situacije komisije i drugih institucija svjetske zdravstvene organizacije i nas ECDC-a gdje imamo dobre primjere toga koliko, kako dobre stvari mogu funkcionirati. I također ću se baviti time kako se možemo e, boriti sa financijskim ograničenjima e, u smislu našeg radnog programa. Primjerice, ravnatelj je to već objasnio koliki broj ljudi e, moraju dodatno van radnog programa biti stavljeni na raspolaganje za pitanje ebole. To je doista izazov za nas da se nosimo sa ograničenjem i zahtjevima a to isto tako uključuje aktivnosti protiv tuberkuloze, Clostridium enterovirus. Dakle, neprestano imamo neke nove prijetnje e, na koje je potrebno odmah reagirati, na kojima ECDC mora odmah raditi i mijenjati u skladu sa time svoj radni program. Hvala vam puno. Hvala, riječ ću sada dati izvršnom ravnatelju ECDC-a za odgovore na pitanje. Da li ja imam dvije minute? Ne znam imamo li dovoljno vremena, no obećam vam da ćemo vam se vratiti sa pisanim odgovorima na sva pitanja. No pokušat ću dati odgovore. Prije svega zahvaljujem se gospođi Konečni, ona je naša nova kontaktna osoba. I doista sam impresioniran koliko je ona predana i aktivna Ukoliko postoje bilo kakvi politički sporazumi koje bi Europska unija željela podržati sa zemljama poput Moldove, Gruzije, Ukrajine, naravno sljedeći korak i ukoliko se zatraži da i ECDC igra ulogu u tome, ne možemo ih samo pozvati na sastanke, već mislim da bismo trebali pružiti znatniju podršku. Što će koštati novca, ljudskih resursa, no mislim da je to ono što je potrebno. I to je vrlo važno. A što se tiče pitanja valute i povezanih pitanja, to je doista složeno, ali u pravu ste e, kupovna moć proračuna koji dobivamo iz Europe se smanjila, a zahtjevi su se povećali vidjeli smo sa ebolom da su troškovi bili ogromni, a zato nismo dobili nikakav dodatni proračun. E, gospodin Krote, upravo ste, e, imamo jedan putokaz, višegodišnji radni program koji je već započet za razdoblje od 2014. na sedam godina. Svake godine konzultiramo se sa svim državama članicama putem upravljačkog odbora i sa Europskim parlamentom kroz našu kontakt osobu kako bismo dobili e, dodatne informacije za naš godišnji radni program. I pozdravio bih e, informacije koje smo od vas dobili za 2016. E, I još uvijek smo otvoreni za bilo kakve komentare. Imamo isto tako vrlo usku suradnju sa EMA, zbog toga što postoji velik broj dosjeja koje dijelimo sa agencijom za lijekove, zapravo cijelo polje cijepiva e, spada pod EMA već iz farmaceutske perspektive, ali postoji i niz aspekata vezanih uz javno zdravstvo. Dakle, s njime imamo vrlo blisku suradnju uključujući i rad na cjepivima protiv Ebola i provodimo zajedničke projekte, primjerice projekt e, IMA, dakle tu postoje vrlo dobra suradnja. Zahvalio bih se zastupnici Pirek. E, mnogo pažnje poklanjamo tuberkulozi. E, tu imamo dvije faze jedna je stvar da u nekim zemljama postoji velika prevalencija i to mislim da nije neka tajna, osobito u Rumunjskoj, Bugarskoj i na Baltičkim, u Baltičkim državama, ali isto tako vrlo aktivna i u velikim gradovima poput Londona, Rima, Rotterdama i tako dalje. Dakle, moramo razviti svovrsni pristup, dvostrani pristup Latvija će organizirati, ako se dobro sjećam, 33. jedan sastanak na visokoj razini gdje će sudjelovati i ECDC kao i komisija. I mi ćemo pružiti podršku komisiji u radu njihovim planovima, no doista polažemo mnogo pažnje na pitanje tuberkuloze. spomenuli ste eh, otpornost na antimikrobne lijekove i SAD, imamo jednu zajedničku inicijativu TATFAR i zajedno sa SAD-om dadimo e, na međusobnom razumijevanju i akcijskom planu i e, zdravlje životinja je zapravo važno zbog toga što znamo da visoka konzumacija e, iz životinskog sektora ima će isto tako utjecaj na antimikrobnu otpornost u ljudskom humanom sektoru. Zbog toga postoji akcijski plan komisije e, One Health Approach i tu imamo usku suradnju sa EFSom e, što se tiče veterinarskih pitanja, isto tako sa EMA, agencijom za ljekove i mislim da smo prvo u procesu objavljivanja zajedničkog izvješća o otpornosti bakterijama, bakterija koje se prenose hranom. Eka e također ste u pravu, dakle, Eka ima vrlo e, važnu ulogu u koordinaciji reakcije na ebolu. Imali smo dobru, dobar kontakt sa agencijom za kemikalije, no možda je to nešto što bismo u budućnosti mogli dalje raspraviti. Gospođo Prnjo, e, VHO, Svjetska zdravstvena organizacija, vrlo je važna ne bih volio ništa, nekakve preporuke davati, ali dat ću vam jedan primjer, jer imam svakodnevni kontakt sa ljudima na terenu. I realnost na terenu je takva da primjerice možemo to usporediti sa automobilom koji nema goriva. Dakle, u neka područja ne možem, nemamo pristup zbog nemira i ta stvarnost ne može se riješiti, ne može riješiti niti EU, niti VHO i zbog toga je dobro što imamo mir inicijativu UN-a ali isto tako e, bilo bi dobro imati sveobuhvatnu procjenu onoga što moramo poboljšati kako bismo mogli spriječiti daljnja izbijanja bolesti. Postoje dobri znati što se tiče ebole, ali posao još nije gotov jer sigurno znamo da je ebola još uvijek prisutna u nedostupnim udaljenim mjestima. I ovdje je situacija slična kao i sa ospicama, gdje doista moramo pronaći taj posljednji slučaj, jer bez toga uvijek postoji opasnost da dođe do novih izbijanja. Dakle, nismo još gotovi tu, ali ECDC veliku pažnju poklanja Novog Vineji također. Gospođa kazantal da, nazokomijalne infekcije također su važne. Slažem se da osobito dosiranje fičile je vrlo važno. Ono što mi možemo učiniti je promovirati nadzor, e, protokole kako bismo detektirali izbijanja bolesti preuzeo sam inicijativu da vidim da li možemo započeti s ovrsnom obukom vezano uz bolesti koje medicinsko osoblje može zaraditi u bolnicama. No, ukoliko dođe do zaraza, ukoliko znamo da postoje slučajevi, to je znak toga da barem postoji jedan sustav nadzora u nekim bolnicama e, ne dolazi do zaraza, e, no za neke jednostavno ne znamo da dolazi do takvih slučajeva. Tako da je dobro imati, važno je imati dobar sustav nadzora, važno je to raspravljati. Ja uvijek zagovaram objavljivanje rezultata e, nazokomijalnih infekcija i isto tako potrebno je pružiti smjernice, a za sve to naravno potreban je proračun. Što se tiče pitanja gospodina Pedičinija, nemam nikakve informacije e, o posebnim odborama, odborima za e, zaraza bolnicama. Jednom mjesečno posjetim određenu zemlju i tu uvijek pokušavam obratiti pažnju na bolničke infekcije, posjetiti bolnicu, raspravljati sa predsjednicima tih odbora i načelno govoreći najčešće sam vrlo impresioniran, možda je situacija selektivno prikazana. Sljedeći tjedan posjetit ću jednu bolnicu primjerice i možda ću moći malo više pažnje pokloniti ovom pitanju koje ste vi spomenuli. No, vrlo je važno da imamo kvalitetan odbor koji dobro prati situaciju. Mislim da bi to bili odgovori na sva pitanja, otvoren sam za daljnja pitanja. Mislim da moramo završiti jer nam je isteklo vrijeme za prijevod također i mislim da ćemo dovršiti na engleskom bez prijevoda naš sastanak. Ali sada ćemo za Vršiti sa sastankom, a danas popodne ćemo se dogovoriti za sljedeći sastanak našeg odbora. Hvala vam, vidimo se.